naš e, predsjednik, nažalost, e, nije još stigao, ali će doći, trebao bi doći jutros. I naravno čim stigne, onda će on nastaviti predsjedati ovim odborom. Ali u međuvremenu ću ga ja zamijeniti s velikim zadovoljstvom. Predlažem vam da usvojimo dnevni red. Vjerojatno ste vidjeli da je točka 13. dnevnog reda odgođena zato što gospođa gerling nije tu. Dakle, izvješće o odgovornom vlasništvu i brizi o kopitarima će biti odgođeno za 7. i 8. i 11 a ovu točku ćemo zamijeniti izvješćem komisije glavne uprave za zdravstvo koja će govoriti o endokrinim disruptorima. Ukoliko se slažete s ovim predloženim izmjenama dnevnog reda, onda je dnevni red usvojen. Kao što znate, ovaj sastanak se može slušati i putem interneta. Imamo prevod na 16 jezika danas i sutra. Što se tiče zapisnika sa sastanka održanog 38. nismo dobili nikakve primjedbe, pa se nadam da to znači da se zapisnik može usvojiti. Ako nemamo primjedbi, onda ćemo usvojiti ovaj zapisnik. A sada prelazim na prvu točku dnevnog reda. Naša kolegica Marija Nojš je izvjestiteljica za ovo prvo izvješće o kojem ćemo govoriti a radi se o pitanju poljoprivrednih površina u Europskoj uniji i pristupu zemlji u Europskoj uniji. Želimo vidjeti na koji način možemo poljoprivrednicima olakšati pristup zemlji. Dakle, Marija je izvjestiteljica za ovo pitanje. Ovo je prva razmjena mišljenja. Nadam se da će nam ono što će izvjestiteljica reći o ovom izvješću nam pomoći da proširimo znanja. Znamo da je poljoprivredno zemljište e, ključ za poljoprivrednu proizvodnju, no danas nećemo govoriti o bogatstvu zemljišta, već o gospodarskom korištenju poljoprivrednih e, zemljišta. Vrlo dobro znamo da je to bitno i za e, naš biosustav, za skladištenje ugljika i tako dalje. To je za sve nas e, veoma bitan resurs kojeg je sve manje i manje zbog e, konkurencije koja je sve veća i veća i zbog toga što se ponekad poljoprivredna zemljišta ne koriste za obradu, već se koriste u nepoljoprivredne svrhe. Kao što znamo, dakle, imamo sve više i više nepoljoprivrednih e, ulaganja u poljoprivredna zemljišta, što povećava koncentraciju tih istih zemljišta i spriječava e, pristup e, zemlji, zemlji mladih poljoprivrednika. A poljoprivredna zemljišta su jako bitna za mala i srednja poljoprivredna gospodarstva, bitna su za dinamičnost ruralnih e, područja i stvaranje radnih mjesta. Ovo je izvješće na vlastitu inicijativu koji mi se čini ključnim u ovom trenutku kad da radimo na e, reviziji naših propisa i na smjernicama buduće reforme predviđene 2020. godine. Te stoga ćemo na temelju ovog izvješća postaviti određena pitanja koja su e, povezana uz izazove s kojima se suočavamo na europskoj razini i e, povezana uz probleme s kojima se suočavaju poljoprivrednici, organizacije organizacije za ruralni razvoj i sve mnogobrojne udruge koje imamo u Europskoj uniji. Naš rad bi nam trebao omogućiti, barem se tako nadam, da ovaj odbor da konkretne predloge u ovom sektoru koji je E, strateške, od strateškog značaja za ruralna područja u Europskoj uniji i poljoprivredu Europske unije. Evo, bez daljnjeg odlaganja, predajem riječ Mariji. Nakon njezinog izlaganja ćemo imati razmenu mišljenja, a također ćemo čuti i predstavnika komisije. Izvolite. Äh, Najljepša hvala gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege, dobro jutro svima. Prije svega, ovo, moja tema je prva točka dnevnog reda danas, e, koncentracija e, poljoprivrednog, poljoprivrednih površina u EU i kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemlji. Ovo izvješće je u pripremi. E, već 2014. godine je pokrenuta prva inicijativa u e, ekonomskom i e, socijalnom odboru Europske unije sa temom poljoprivredna zemlja u Europskoj uniji signal e, uzbunjivanja za Europu, posebice za poljoprivredna gospodarstva. E, u e, EXO-u je to izvješće velikom većinom bilo usvojeno i 2014. godine smo imali saslušanje na temu trenutačne koncentracije poljoprivrednih površina u EU. Osim toga imamo i peticiju koja je u tijeku, koja upravo ide u smjeru odgovora na pitanje što će se dogoditi ako s jedne strane e, ćemo e, omogućiti ovakvo kretanje. E, u cijelom svijetu je to sve već veći problem da se sve više i više pojačava jagma za poljoprivrednim površinama što je ugrožavanje poljoprivrednih gospodarstava, proizvodnje hrane, sigurnosti hrane. Pristup zemlje je jedno od temeljnih ljudskih prava i vrlo je bitno za poljoprivredu. Predstavit ću nekoliko točaka koje su već sadržane e, u nacrtu izvješća i molim vas da nakon toga postavite pitanja i iznesete mi svoje prijedloge. Čimbenici su pred nama. 2010. godine 3% poljoprivrednih gospodarstava je 50% e, poljoprivrednih površina imalo u vlasništvu e, e, i oni, oni kontroliraju 14% poljoprivrednih površina. S druge strane, 18% gospodarstava imaju samo 14,5 poljoprivrednih površina. To je vrlo veliki raspon nismo e, jedini u svijetu s takvim brojkama. U Brazilu i Kolumbiji i Filipinima su slične brojke, no ne smijemo na to biti ponosni jer mi smo od uvijek mislili da smo mi u Europi ipak nešto bolji i da imamo drugačije vlasničke odnose, no to očito nije tako. E, jagma za e, zemljom, land grabbing, to je nešto što eh, se pretpostavlja da uvijek postoji u eh, Africi, na jugu planete zemlje, eh, u Europi se taj pojam ne koristi, već koncentracija poljoprivrednih površina, kako se to događa da je sve manje manje zemlje u rukama sve manje poljoprivrednika. Uvodno želim reći da zemlja nije obična trgovačka roba, e, zemlja se ne umnožava i ne može je se povećavati i stoga ne možemo zemlju podvrgnuti uobičajenim tržišnim pravilima. U globalnom svijetu moramo razmisliti o tome da li je načelo slobodnog kretanja robe i kapitala primjenjivo i kod e, zemlje. Koncentracija poljoprivrednih površina je najviše pod utjecajem e, očekivanja sve većih i većih dobiti koje se očekuju kada se kupuju e, površine i ta očekivanja za veliku dobit također e, su pod utjecajem toga da imamo sve veći veći broj stanovnika, potražnja za hranom i bioenergijom je u porastu i za sirovinama. To jasno znači, zemlja postaje sve skuplja, u posljednjih deseta godina svakako bilježimo taj trend, dakle zemlja postaje sve skuplja, nema je više, već sve manje. E, 2008. i 2010. godine je započela ta jagma za zemljom, posebice u Europi. To se može povezati sa razdobljem financijske krize i sa razdobljem e, krize u cijelom svijetu i eksplozijom cijena. S jedne strane zemlja se koristi za proizvodnju energije, s druge strane hrane i to je ekstremni, ekstremna konstelacija. Također, ne smijemo zatvarati oči pred činjenicom da postoje ilegalni procesi u Europi. Kaže se da o, osim carine, tema zemlje je najviše vezana uz korupciju i to je nešto što e, sa čime se moramo e, iskreno i pošteno suočiti. Korupcija postoji u svakoj zemlji i korupcija je posebice u području distribucije, prodaje zemlje prisutna. Opasnost koja proizlazi iz takve situacije zbog koncentracije poljoprivrednih površina, e, neki, neki mnogi neki mogu reći pa to nije problematično, ima sve manje i manje površina, e, pa ćemo e, ih koristiti to, proizvodit ćemo sve više i više hrane, ali to nije tako jer tema obradivih površina i vlasništva je nešto što se razmatra odvojeno. Ne obrađuje se vlastita zemlja, već je stopa zakupa zemlje sve viša. U Slovačkom imamo e, stopu od 76 zakupa zemlje i situacija je različita u Europi. Ta, snažna koncentracija poljoprivrednih površina dolazi iz različitih e, perspektiva. Nema velikih ulagatelja u poljoprivredi koji bi mnogo novca uložili u kupovinu poljoprivrednih površina. Za njih poljoprivreda uopće nije važna, nije važna, za njih je bitno samo ostvariti dobit, odnosno ako ne mogu dobiti kamate u banci, onda kupuju zemlju. Postoje i kupovine zemlje od velikih poljoprivrednih poduzeća koja jesu aktivna u poljoprivredi i koja neprestano kupuju zemlju i na taj način e, šire svoj veliki poljoprivredni koncern. Takve nabave u Europi E, su nešto što se događa u Europi od strane poljoprivrednika, ali i industrijskih poduzeća izvan Europe, iz trećih zemalja. Na primjer, Kinezi pokušavaju se više kupiti i nabaviti zemlju u Europi u tome su prilično uspješni. Postavlja se pitanje da li na taj način ova razdioba između obrade zemlje i vlasništva nad zemljom može biti multifunkcionalna i da li može omogućiti daljnje postojanje poljoprivrednih gospodarstava. Pitanje je dalje ugroženo koncentracijom poljoprivrednih površina i na koji način ćemo definirati poljoprivredu. Na to pitanje moramo odgovoriti. Rasutost zemlje, e, fragmentiranost poljoprivrednih površina je vrlo zanimljiva tema jer to je vezano uz sigurnost e, i unutarnju stabilnost u jednoj zemlji. Koncentracija poljoprivrednih površina dovodi i za to postoje dokazi do nepovratnih šteta u poljoprivrednoj strukturi na samom licu mjesta na terenu dovodi i do toga da mali gradići sela se prestrukturiraju životinske vrste se gube e, također e, e, zemlja više nije toliko plodna smanjuje se plodnost zemlje i općenito kvaliteta tla se dovodi u pitanje. Posebno ugrožena su poljoprivredna gospodarstva u Europi. Oni, ona proizvode najvećim dijelom zdravu hranu i zato su za nas vrlo bitni. Imaju druge funkcije u društvu i u smislu zaštite okoliša. Ne radi se samo o proizvodnji hrane na tim poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima, već i o multifunkcionalnoj poljoprivredi koja i je naš cilj. U svakom slučaju smatram i naziv pokazuje da moramo se suočiti sa činjenicama, a s druge strane moramo također predložiti moguća rješenja. Mislim da trenutno moramo, iako nam je jasno da politika tla je u nadležnosti država članica, unatoč tome moramo razgovarati o tim temama, na koji način ćemo politiku tla uklopiti u okvir slobodnog kretanja robe i kapitala i urediti ju. Ne možemo dopustiti da zemlje koje usvajaju konkretne zakone kako bi zaštitile svoje poljoprivredne površine od kupovine od strane velikih investitora, da te zemlje se izlažu e, optužbama diskriminacije od strane EU-a i opominje ih se da to ne smiju činiti. Ako je zemlja u istinu pod nadležnosti država članica isključivo, onda ne smiju postojati ti postupci povrede prava e, i e, opominjanja država članica. Odnosno moramo od komisije zahtijevati da, da usvoji jasne kriterije kada će se pokretati, takvi postupci u zemljama koje žele zaštititi svoje poljoprivredne površine. Državama je potrebno pružiti tu mogućnost da vlastitim zakonodavstvom i uvođenjem e, gornjih pragova za vlasništvo zaštite zemlju. Odnosno da Postoji pravo prvokupa u slučaju zakupa, postoje različite mogućnosti kojima se mogu riješiti te situacije, ali one nisu e, stavljene na papir. Treba nam jasna transparentnost i jasne upute o tome što države članice mogu učiniti kako bi zaštitile svoje tlo, tako da ne dolazi do e, diskriminacije. Nedostaju nam podaci, nemamo europsku bazu podataka o E, posjedu nad zemljom i posebice u prekograničnom smislu. Ti podaci su nam hitno potrebni i moramo ih zahtijevati. I zaključno još jedna misao. Naša naš način poljoprivredne politike i poljoprivrednih subvencija u okviru prvog stupa mi potičemo prvenstveno vlasništvo nad zemljom. To je nešto što moramo dovesti u pitanju. Kada se vratimo na, prvo, na, prvotne brojke, ako 3% gospodarstava u vlasništvu ima 15% poljoprivrednih površina u Europi, to znači da 3% dobivaju izravna plaćanja iz prvog stupa. <clears throat> Ta gospodarstva svojim novcem kupuju dodatne površine, za to postoje precizne istrage. Drugim riječima, naša poljoprivredna politika je jedan od e, pokretača i čimbenika za distribuciju zemlje. Moramo uspostaviti promatranje, moramo znati koji su točno vlasnički odnosi u poljoprivredi, ali moramo usvojiti dobrovoljne smjernice za upravljanje pravima e, za koje uređuju vlasništvo e, poljoprivrednih površina kako bismo točno znali što je moguće na tom tržištu e, korištenja poljoprivrednih površina drugačije urediti. Pristup tlu, pristup zemlje je jedno od ljudskih prava. Vraćam se na naslov trenutačna koncentracija poljoprivrednih površina u i kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemlji. Taj pristup se može ulakšati samo ako poljoprivrednici mogu uopće kupovati zemlju i ako se cijena zemlje ne povećava uslijed kretanja na koje utječu e, investitori koji nisu uključeni u poljoprivredu. Molim vas sada da e, mi se izravno obratite ako imate bilo kakva pitanja. Nadam se da ćemo voditi konstruktivnu raspravu. Ovo izvješće je temelj koji e, će nam pomoći u prije sljedeće velike reforme e, ZAPA, jer moramo izmijeniti našu perspektivu razumijevanja poljoprivrede. Hvala. Merci, Hvala Marija na ovom uvodnom izlaganju. Mislim da sada imamo temelj za raspravu. Mnogi zastupnici su zatražili riječ. Budući da imamo vrlo gust dnevni red, predlažem da se e, ograničimo na minutu i pol. Prvo izvjestitelji u sjeni. Gospođo Sandra, imate minutu i pol na raspolaganju. Presidente, gracias María. Eh, bueno, yo también pienso que la tierra... Hvala gospodine predsjedatelju, hvala i Marije. Ja mislim da je zemljište zajedničko dobro koje moramo zaštititi i očuvati. Moramo proizvodnju hranu, hrane učiniti prioritetom za Evropsku uniju. To znači da zemlja mora biti pristupačna, mora biti nešto što poljoprivrednici mogu kupiti. Zato moramo osigurati da nemamo prevelikog okrupnjavanja, prisvajanja, e, krčenja šuma i slično. Dakle, moramo osigurati da se zemljište ne mijenja. Moramo osigurati da mladi i oni koji se žele preseliti na selo i e, uspostaviti mala obiteljska gospodarstva ili srednja obiteljska gospodarstva, a isto tako moramo osigurati i pristup ženama zemljištu. S obzirom da nemam mnogo vremena, E, reći ću da trebamo zaustaviti e, ljude da zloupotrebljavaju e, obradivu zemlju, jer to je prva zemlja koja nestaje. Znam da postoje određene prakse uzgoja koje iscrpljuju zemlju. Hvala, gospođa Ajbuš. Najljepša hvala i najljepša hvala Mariji Neuhl na e, svim naporima koje je uložila u izradu ovog izvješća. Veselim se jako ovom izvješću, mislim da je to jedna od ključnih tema. Zemlja nije samo temelj za nas seljake i poljoprivrednike, zemlja je temelj života i to temelj života za sve ljude danas i u budućnosti i sve što ćemo e, po tom pitanju uništiti morat će platiti sljedeći naraštaji. E, stoga zemlja mora imati posebno mjesto. E, Marija Neuhl je rekla ne radi se o uobičajenoj trgovačkoj robi, a trenutno imamo situaciju u kojoj mnogo novca lebdi u zraku E, financijsko tržište ima mnogo privlačnih ponuda i pokušava e, taj novac uložiti u zemlju, a odjeljivanje vlasništva i obrade zemljišta je nešto što je Marija odlično detektira i to bismo mi trebali bolje urediti, jer imamo e, naša društva to očekuju od nas. Europska unija i komisija ne mogu se povući i reći E, uređivanje zemlje je isključiva nadležnost država članica. To je tako, ali unatoč tome moramo smjernice neke usvojiti na razini EU-a. Imamo različita nacionalna zakonodavstva i ne možemo dopustiti da, da unija intervenira samo kada dođe do povrede prava, već E, države članice moraju e, agirati preliminarno. E, dio svega toga je transparentnost, pravo prvokupa za seljake, također takozvana kočnica na povišenje cijena, tako da i oni mogu kupiti zemlju, inače za njih nema nade. E, postoje međunarodne smjernice, moramo ih implementirati i ovdje u Europi i moramo e, odrediti koju vrstu poljoprivrede ćemo imati i za koga trebamo zemlju. Hvala. Hvala. Evo, molim vas, podsjećam vas e, da imate na raspolaganju minutu i pol. Molim vas da se toga držite jer inače nećemo moći stići obraditi cijeli program. Gospođa Miller. I ja bih željela srdačno zahvaliti Mariji Neuhil koja, je, koja nam je predočila ovo sveobuhvatno izvješće koja je precizno slikala situaciju i ja mislim da smo e, uistinu ugroženi ovim e, investitorima koji dolaze iz područja izvan poljoprivrede e, sve više i više raste opasnost po mala poljoprivredna gospodarstva. Pozdravljam činjenicu da želimo na razini EU-a pronaći e, odgovarajući pristup i pozivam sve da intenziviramo raspravu. Politika koja uređuje pitanje zemlje, nešto što nam nedostaje. U Njemačkoj postoje tri zakona koja, koji bi trebali pomoći poljoprivrednicima i manjim gospodarstvima, no u stvarnosti to nije tako, nažalost to tako ne funkcionira. Iz našeg gledišta treba nam, trebaju nam hitno europske smjernice koje se nadovezuju na dobrovoljne smjernice e, odbora UN-a za e, sigurnost hrane moramo u detaljima uključiti e, i pravo zakupa zemlje e, jer to i je dio poticaja u okviru prvog stupa. To moramo e, preciznije urediti. Veselim se suradnji i u svakom slučaju ću iznijeti svoje prijedloge uskoro. Hvala gospodin Oročev koji je izvjestitelj u Sjeni u ime Pučana. Благодаря, господин председател. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, dragi kolege. Kao prvo želio bih zahvaliti gospođi Neuhel što nam je izložila glavnu temu o kojoj ćemo raspravljati u ovom izvješću. Nesumnjivo, e, zemlja je jedan od naših prvih izvora hrane i zato ne možemo njome trgovati kao svakom drugom robom na tržištu. Zemlja je ograničeni resurs, ona je jamstvo za našu e, sigurnost opskrbe hranom i zato moram reći da zaista moramo zaštititi i očuvati kvalitetu poljoprivrednog zemljišta, moramo zajamčiti pristup zemljištu za one koji stvarno to trebaju. To su poljoprivrednici i e, oni koji e, proizvode hranu. E, želim reći nešto nekoliko pitanja o kojima trebamo raspravljati u ovom izvješću. Dakle, moramo govoriti o koncentraciji, odnosno okrupnjavanju zemljišta moramo napraviti razliku u odnosu na druge procese koji bi mogli biti dobri, kao što je komasacija zemljišta, e, jer imamo jako e, rascijepkana poljoprivredna gospodarstva. Drugo, moramo uzeti u obzir i e, nacionalne snage kada se radi o odnosima vezanim za zemljište. Dakle, do koje Moramo se pitati do koje do kojeg stupnja europsko zakonodavstvo sprječava pristup zemljištu i olakšava pristup zemljištu. Isto tako kako e, se mogu e, upotrijebiti veliki investicijski fondovi, mogu li financijski instrumenti pomoći pristup mladim e, poljoprivrednicima. A treće, znamo da nema pouzdanih informacija vezanih za transakcije zemljišta. Već je rečeno da trebamo pronaći rješenje. I zaista e, vam želim uspjeh e, s ovom temom i s ovim dosijom. Hvala. Hvala, gospodin Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Mislim da je ovo pravovremena rasprava danas ujutro i zaista zahvaljujem kolegici Mariji što je preuzela na sebe ovaj ogroman posao. Ako govorimo o nacionalnim nadležnostima, jer da zemljište pripada nacionalnoj nadležnosti, onda moramo raspravljati o našoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici i e, kroz e, poljoprivrednu politiku i e, mehanizam potpore možemo izraditi zaštitne mehanizme kako bismo izbjegli neke stvari. Možemo recimo, spriječiti kupovanje za interes i moramo podržavati one koji obrađuju zemlju, moramo razmišljati o veličini poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, koja veličina poljoprivrednog gospodarstva može dobiti potporu u različitim sektorima poljoprivrede kako bismo spriječili e, kupovanje zemlje samo za dobivanje potpora. Isto tako moramo e, postaviti prioritete, moramo vidjeti tko će prvi imati mogućnost kupiti zemlju. Recimo u Litvi E, susjed je, ima pravo prvokupa prema cijeni. Ako ne želite prodati zemlju svom e, susjedu, ako mu je cijena previsoka, tek onda mogu ići na ostale. Dakle, imamo određena pravila u zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja moramo koristiti. Moramo izraditi jedan mehanizam koji od 2020. mora početi e, funkcionirati. Ulazu 30. Hvala, gospodin Loazo. Hvala, gospodine Andriju, također se želim zahvaliti i izvjestiteljici. Kada govorimo o prisvajanju zemljišta i koncentraciji proizvodnje, to je izravna prijetnja za tradicionalno poljoprivredno gospodarstvo. Naročito na istoku, na primjer u Rumunjskoj, gdje imamo jako puno nepoljoprivrednih ulagača koji e, ostavljaju rumunjske poljoprivrednike Afrike na e, rubu siromaštva. A to je nešto što se može proširiti u cijeloj Europskoj uniji. E, sada imamo povećanje od 38 posto parcela e, koje su u rukama ulagača iz trećih zemalja. To se sve više i više povećava, a imamo i 20% koji su u rukama e, ulagača iz Europske unije. Velik dio ovih parcela se koriste za monokulture, ali i što ugrožava i bioraznolikost, poljoprivrednu bioraznolikost. A samo jedno poljoprivredno, e, jedno poljoprivredni koncern E, kontrolira 20% e, zemljišta tamo, što se približa onim brojkama o kojima je govorila gospođa Neuhl. To naravno može uvesti neravnotežu, e, problem pristupa zemljištu od strane poljoprivrednika i sve to dobro odražava dvostruki diskurs Europske unije. Vi zapravo se, mi se pravimo da želimo zaštititi tradicionalnu poljoprivredu i da je želimo zaštititi poljoprivrednike od prisvajanja zemljišta, ali ultraliberalna politika Europske unije dozvoljava upravo ovo otimanje zemljišta. Mi moramo zaustaviti tu liberalnu ideologiju prema kojoj se sve može kupiti ili e, zakupiti. Što vi mislite učiniti? Ovo pitanje upućujem Europskoj komisiji po ovom pitanju. Hvala, gospodin Delano. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da je Marija e, dobro ukazala na dvostruki rizik e, s kojima se naše politike suočavaju. Najprije gubitak poljoprivrednih zemljišta povezan uz urbanizaciju s jedne strane i pojavljivanje šuma s druge strane i drugo rizik od povećanja gospodarstava koji će predstavljati veliki problem u ruralnim područjima, naročito što se tiče zapošljavanja. E, pro, pitanje nasljedstva u okviru obitelji ponekad može biti komplicirano jer ponekad e, braća ili sestre nemaju isto viđenje o budućnosti poljoprivrede, a još je gore kada to izlazi iz obiteljskog okvira jer u tom slučaju to e, nasljedstvo skoro postaje nemoguće. mi smo već govorili o jednom E, o jednoj mjeri prema kojoj bi e, regija mogla otkupiti određen broj poljoprivrednih zemljišta i kasnije ih staviti na raspolaganje mladima dala bi im ta zemljišta pod zakup u početku, a poslije bi ti mladi ljudi mogli i otkupiti e, to zemljište. Na taj način bismo mogli zadržati tradicionalnu poljoprivredu, mala poljoprivredna gospodarstva, a u ovom izvješću koje nam je predstavila Marija zaista moramo paziti da e, nas e, ne pregaze svi strani ulagači E, i tu naravno e, Europa mora odigrati svoju ulogu. Hvala, gospodin Aginu. Hvala. Samo se trebamo pres, E, podsjetiti da vlasništvo nad zemljom nije u nadležnosti Europske unije. Ne želim da se Europska unija miješa u vlasništvo e, zemljišta u Ujedinjenoj kraljevini. Naš sustav nije e, savršen, ali imamo zemljišne knjige i točno se zna tko je vlasnik zemlje. Obično se misli da sve što je malo je lijepo, a sve što je veliko nije dobro ako pogledate kako e, sada e, se žanje recimo e, šećerna trska, a kako se nekada žnjela šećerna trska, vidite da smo imali svugdje i imali smo svugdje i štakore. Sada više ne možemo obrađivati šećernu trsku kao što smo to nekada E, radili. Moj e, otac je trebao 300 ljudi na e, malo, na malo zemljišta u 1948. godine, a sada trebamo puno manje ljudi. Što želite postići? Želite postići zemljište gdje imamo određene ljude u ruralnim područjima koje plaćaju porezni obveznici, tamo gdje da li želite nacionalizaciju zemlje ili socijalnu politiku ili trebamo potpuno reorganizirati vlasništvo zemljišta kako bi se poboljšao okoliš. Dakle, mi plaćamo kako bi se pazilo na kvalitetu zraka, vode i zemlje, ali nije bitno tko je vlasnik zemljišta, nego je e, osoba koja gospodari tom zemljom i koja čuva zemlju, a ne morate mijenjati vlasništvo nad zemljištem kako biste to učinili. Hvala. Merci, Hvala, gospodin Jaković. Hvala lijepo. Eh, ja sam jedan od onih koji se zalažu da imamo smjernice unutar Europske unije i da pokušamo zaista zemlju koju imamo usmjerimo ka poljoprivrednicima koji se žele baviti poljoprivredom. Eh, da li bili oni veliki ili mali, to je drugo pitanje, ali u svakom slučaju eh, osobno naravno sam sklon manjim poljoprivrednim gospodarstvima i vjerujem da oni mogu dati jednu novu dimenziju europskoj poljoprivredi. međutim ja želim naglasiti jedan problem koji imamo u hrvatskoj. hrvatske vlade od. 2000. do ovamo e, e, nijedna nije vodila kako treba poljoprivrednu politiku a pogotovo poljoprivrednu politiku kad govorimo o državnom zemljištu. imamo dvije vrste načelno govoreći u hrvatskoj jedna slavonija koja ima ogromne parcele i gdje mogu razumjeti da država želi zaštititi svoje interese na jedan drugačiji način ali imamo mediteranski dio hrvatske gdje su parcele od petsto hundred metara kvadratnih koje država ne želi prodati poljoprivrednicima a oni koji žele saditi masline ili vinovu lozu htjeli bi ipak imati u vlasništvu zemljište a ne samo uzeti u zakup. dakle imamo jedan ozbiljan problem po tom pitanju i mislim da je apsurd koji imamo danas u hrvatskoj da ljudi žele kupiti zemlju od države a država stvara sve moguće komplikacije samo da, ih ne, da ne proda tu zemlju. i to da li je lijeva strana ili desna strana na vlasti uopće nije važno svi vode istu jednu apsurdnu politiku. dakle u tom kontekstu ja vidim mogućnost smjernica europske unije i ja ću rado surađivati s vama po tom pitanju. Hvala, lijepa gospođi Mariji Neuhl na ovom izvješću koje je u izradi, no moramo ove europske brojke pogledati malo na diferencirani način. E, moramo pogledati situaciju u Njemačkoj, postoje velike razlike između istoka i zapada, osjetne razlike. Mi, mi smo imali situaciju različitih povijesnih razvoja na istoku i zapadu Europe. I stoga ne mož, moramo se obratiti izravno državama članicama i pogledati koje su njihove posebnosti. Ono što moramo imati na umu jest mogućnosti koje su nam na raspolaganju na razini EU-a e, što se tiče raspodjele sredstava i poticaja za poljoprivredu e, i vezanje uz premije, već ovisno o površini, nemamo e, gornji prag. E, kako ćemo onda djelovati? E, mali posjedi rastu sporije od većih posjeda, što veći posjed brže raste i i zato moramo putem izravnih plaćanja pogledati koje prednosti imaju mali posjedi, e, a oni ovise o e, izravnim plaćanjima čak u manjoj mjeri od velikih posjeda. Također nam je vrlo bitno nekako prevladati situaciju u kojoj poduzeća koja nemaju nikakve veze s poljoprivredom e, kupuju zemlju zato što žele uložiti novac. E, to ne smijemo dopustiti jer tada poljoprivrednici na kraju e, moraju uzimati zemlju zakup od poduzeća koja nemaju veze s poljoprivredom. To je odlučujuće pitanje. Zemlja mora ostati u vlasništvu poljoprivrednika. Hvala, gospodin Dovman. Ja, Hvala lijepa. Mislim da moramo pripaziti malo kod ovih statističkih podataka, jer statistika e, nije dovoljna da sagledamo konkretnu situaciju. Imamo e, dijelove u Europi, na primjer e, na jugu Alpskog područja, gdje imamo različite probleme. Imamo neke e, posjede koji imaju dvadesetak, tridesetak vlasnika i nemoguće više obrađivati takvu zemlju e, zbog e, različitih e, situacija u povijesti vezano uz komunizam nemoguće razriješiti vlasničke odnose. E, ono što je rekao kolega Hojsling, E, ono što mi možemo ovdje napraviti je razmisliti u kojoj mjeri naši mehanizmi poljoprivredne politike, prvenstveno u prvom stupu, e, potičemo vlasništvo nad zemljom u rukama velikih investitora koji se ne bave poljoprivredom. Stoga se moramo malo odmaknuti od današnje poljoprivredne politike jer e, situacija na financijskom tržištu danas nije onakva kakvu želimo. U većini zemalja imamo negativne kamate i, i kupovina zemlje je u financijsko-tehničkom smislu toga vrlo zanimljiva i o tome trebamo razmisliti. Upozoravam vas, slažem se sa E, zastupnicom Neuhil da državom članicama moramo dati mogućnost da same donesu odluku o tome kako će se prodavati njihova zemlja, nasljeđivati. Ja primjer, dolazim iz regije u kojoj po, na primjer ne smijemo diskriminirati vlastite građane u tom procesu e, nabavke i stjecanja zemlje. Imamo nekoliko kandidata u Europi koji upravo to rade. Mora se omogućiti e, ravnopravan pristup pod jednakim uvjetima svim evropljanima u smislu kupovine zemlje. Hvala, gospodin Des. Hvala lijepa zahvaljujem izvjestiteljici. Moram naglasiti, e, no neke stvari ipak moram dovesti u pitanje. E, slažem se sa izvjestiteljicom da vlastištvo nad zemljom mora ostati u rukama poljoprivrednika. Imamo različite situacije u ne samo u Europi, već i unutar jedne zemlje, na primjer Njemačke. Ja dolazim iz Bavarske i u mom području 15-16 hektara iznosi prosječna veličina zemljišta i ne može se uopće prodavati zemlja u posljednje dvije do dvije, tri godine ne sjećam se nijednog slučaja da je došlo do prodaje zemlje, stoga ne postoji problem rascijepkanosti zemljišta i zakupa, već sve to više vezano u strukturu poljoprivrede. Nedavno sam bio u istočnoj Njemačkoj, tamo postoji velika koncentracija poljoprivrednih površina, ali i tu se mora razlikovati. Bio sam na jednom gospodarstvu gdje 261 vlasnika e, e, u poljoprivredi se organiziralo, e, radi se o 3000 hektara i u takvom gospodarstvu moramo moramo razlikovati takvo gospodarstvo od investitora koji kupuje 3000 hektara, a ne bavi se poljoprivredom. E, postoji Postoje mnogi zakoni u Europskoj uniji koji opterećuju poljoprivrednike i o tome moramo razgovarati, moramo imati smisleno, svrsishodno zakonodavstvo koje treba ostati u nacionalnoj nadležnosti. Europa se tu treba držati po strani, e, osim što treba zaštititi poljoprivrednike koji se ne smiju isključivati. Hvala, gospodin Panagan. Hvala lijepa na vrlo zanimljivom izlaganju, gospođa Neuhaus. Pitanje je što može učiniti Evropska unija. E, prvo treba prestati e, to olakšavati. To znači imati situaciju gdje jedan poljoprivrednik dobiva tisuću eura po hektaru, a njegov susjed ne dobiva ništa. Ili imate e, situacije gdje rančeri dobivaju pola milijuna, njuna eura, a drugi ne dobivaju ništa. Ako Evropska unija želi učiniti nešto o tomu, onda može to učiniti tako da preispita zajedničku poljoprivrednu e, politiku. Jer ono što je rekao naš e, povjerenik e, treba imati jedan sustav prebacivanja plaćanja na početak razdoblja. Nažalost, naš povjerenik ne podržava nešto takvoga. Ja stalno slušam ovdje ljude i iznenađen sam što postoji e, velika potpora za male, mala poljoprivredna gospodarstva u EPP-u posebno i kada smo e, birali e, našeg povjerenika ja sam bio protiv toga ne zato što je bio politički protivnik nego zato što on to nije podržavao ako on podržava mala poljoprivredna gospodarstva onda se moramo pitati zašto imamo nekoga koji vodi i koji e, podržava industriju e, poljoprivredne hrane, a ne ovo. Dakle, moramo promijeniti situaciju gdje ljudi koji dobivaju veliki novac lete u helikopterima, a oni koji bi trebali dobivati novac, oni nemaju dovoljno novca da stave dizel u svoje strojeve. To bi pomoglo. Hvala, gospodin Buda. Hvala. Želim se zahvaliti kolegi izvjestitelju, odnosno izvjestiteljici na ovom izlaganju. I na samom početku želim govoriti o licemjerju Europske komisije i glavne uprave Agri koja kaže da uzima u obzir ovaj zabrinjavajući fenomen, ali s druge strane kaže da bi taj problem trebala riješiti države članice. Mi smo u Rumunjskoj pokušali izmijeniti zakonodavstvo što se tiče prodaje zemljišta, ali to nismo mogli uraditi. Zbog čega? Zbog toga što je Europska komisija protiv toga i nije nam dopustila da to učinimo, a istovremeno nam kažete da moraju postojati jednaki uvjeti za kupnju zemljišta svugdje u Europi. E pa E, Europska komisija bi možda trebala izaći iz ovog zlatnog dvorca i vidjeti što se dešava u drugim državama Europske unije. Mislim da ste daleko od stvarnosti, da ne znate što se dešava konkretno na terenu. U Rumunjskoj 45% zemljišta se nalazi u rukama stranih ulagača. 45%, 10 najvećih komercijalnih e, tvrtki E, nisu europske tvrtke dolaze iz e, Libanona i drugih zemalja, ali ne iz Europske unije. To ne bi bio problem kada bi se zaista tu radilo o poljoprivrednoj proizvodnji. Ali to nije slučaj, to su e, trgovačka društva koja jednostavno ne žele niti održavati poljoprivredna zemljišta. Samo što žele učiniti je dobiti potpore, državne potpore. Zato moramo zaustaviti ovu situaciju. Ne možemo biti pasivni i zatvoriti oči e, pred onim što se dešava. Potrebne su nam hitne mjere kako bismo imali usklažene uvjete e, za prodaju zemljišta svugdje u Europi. Hvala. Gospodin Branen. Hvala i hvala Mariji. Mislim da je ovaj osjećaj ovog odbora Mislim da je Stuart u manjini. Mislim da postoji većinsko gledište u ovom odboru da postoji problem. <clears throat> Moram reći Stuartu da ovdje postoji određena putanja. Iako Stuart misli da ne postoji problem u ovog trenutka, ako ovako nastavimo, e, odbor i vi, jer nas neće biti, ćemo imati 10% e, poljoprivrednih gospodarstva sa 75% e, e, vlasništva. Dakle, za nas na ljevici ovo je zapravo neuspjeh tržišta, a teže je desnici to priznati. Tržišta uvijek ne funkcioniraju to je e, zapravo dio jedne situacije u kojoj e, bogataši se sve više bogate, a e, siromašni sve više mašaju na globalnoj razini. I to je situacija gdje zapravo moramo pogledati ovu veću priču. Ako vidimo u šta se događa u Londonu, tamo vlasništvo sve više ide u ruke vanjskih vlasnika i bogatijih vlasnika moramo pogledati e, kako se provode plaćanja. To je jedno od mogućih e, rješenja. U Walesu već imamo plaćanja u sklopu za e, zajedničke poljoprivrednih politike. Dakle, to ide samo prema troje poljoprivrednika, ali imamo ta plaćanja prema zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Realnost je da e, ljudi dobivaju potpore za poljoprivredu, ali to nije razlog zbog kojeg smo na početku uspostavili taj sustav. Merci, merci, Paul. Hvala, gospodin James Nicholson. Hvala lijepa. E, da, kada se radi o zajedničkoj poljoprivrednoj politici ima plaćanje i u Sjevernoj Irskoj. E, stvar koja se više ne proizvodi je zemljište. I tu ima mnogo razloga. Sve, svake godine imamo sve manje zemljišta, e, to preuzimaju građevinci, e, grade kuće, industrija i slično. I zato moramo isto tako pogledati zakone o prostornom planiranju zaista me iznenadio ovaj postotak od 3,50%. Moramo e, malo više to analizirati, moramo vidjeti gdje se to događa. Očigledno postoje veliki problemi u nekim državama članicama. Imamo i problema u nekim od starijih država članica. Međutim, zaista Mislim da imamo dovoljno nevolja u Europi i dosta je teško e, dobiti jednu mjeru za sve ovdje u ovoj prostoriji. Zato mislim da nacionalna odgovornost još uvijek postoji po ovom pitanju. U mojoj vlastitoj regiji imali smo problem kada se događao ovaj gospodarski bum imali smo razne odvjetnike, pravnike, liječnike koji su kupovali mala, e, mala zemljišta, male parcele koje su bili onda na raspolaganju. Isto tako i banke su željele kupovati zemljište i ulagale su u njega novac jer su na to gledali kao na dobru investiciju. Mene ovo zanima jer nekad mi neki poljoprivrednici kažu da ne zarađuju novac i nemaju novac. Međutim, ako ne smijemo zaboraviti da imaju zemlju i da je mogu prodati. Merci, la parole est Gospodin Bogović. Hvala, Marija. Hvala Marija na ovoj potpori. E, ovo je vrlo važna tema o kojoj moramo precizno raspravljati. Ja sam na primjer iz Slovenije. Mi imamo 6,7 hektara prosječnu površinu eh, jednog gospodarstva. Ponekad je potrebno eh, da postoji ta koncentracija za poljoprivrednike srednje veličine kako bi eh, zadržali posao na farmi, no s druge strane kako smo čuli da u bivšim komunističkim zemljama je država bila u posjedu velikih površina zemlje i tome se moralo stati na kraj, jer nije prihvatljivo da jedan vlasnik ima tisuću i tisuću hektara. Vidim da europska poljoprivredna politika se temelji na obiteljskim a Mislim da to je ispravan način, no isto tako moramo se pobrinuti i o ovom problemu otimanja, prisvajanja zemlje, te kako možemo pripremiti e, mjere za mlade poljoprivrednike i poljoprivrednike gospodarstva srednje veličine tako da mogu organizirati svoja gospodarstva na način koji im omogućuje preživljavanje. Moramo uzeti u obzir e, posebnosti različitih zemalja jer situacija nije posvuda ista. Hvala, gospođa Kostinger. Hvala lijepa. Želim nastaviti upravo ovdje gdje je kolega stao. Mislim da će biti odlučujuće da ovo izvješće proširimo tako da nadležnost mora ostati u državama članicama i da se oblikuje na razini država članica. Mi u Austriji imamo velike razlike vezano uz rascijepkanost zemlje iz povijesnih razloga u onim saveznim pokrajinama u kojima e, je model e, obiteljskih gospodarstava i zakonski uređen i nasljeđivanja Imamo, imamo mnogo mladih poljoprivrednika koji su mnogo uspješniji od onih saveznih pokrajina ili odnosno regija u Austriji u kojima ne postoji ta odredba o nasljeđivanju i dolazi do fragmentiranja zemlje i e, obrađivanje zemlje je tada otežano. U svakom slučaju e, zakonske odredbe imaju veliki utjecaj na ta kretanja. E, države članice same uređuju to pitanje, imaju različita zakonodavstva i moramo naći formulacije koje u mogućnosti neće dati pojedinim državama članicama da poljoprivrednike iz drugih država članica razvlašćuju Neću sada spominjati imena, ali ima ih malo i mislim da e, moramo tu naći pravu mjeru. monsieur Erdos. Gospodin Eldos. Što se tiče ove točke dnevnog reda, Želio bih reći da je došlo do određenih promjena u Mađarskoj što se tiče prodaje zemlje. Mi slijedimo e, primjer Danske i Francuske. Ja jesam zagovornik e, zakona Francuske i Danske o vlasništvu nad zemljom, no rezultat toga je da e, Mađarska i Slovačka i neke baltičke zemlje su bile suočene sa postupkom povrede prava a naši prijatelji iz Poljske su na istom putu i oni će biti suočeni sa istom situacijom. Slobodno kretanje kapitala je nešto na čemu insistira komisija, no želio bih jasno reći, dvostruki standardi su neprihvatljivi ako sustav funkcionira u Danskoj i u Francuskoj vezano uz vlasništvo nad zemljom, onda bi trebao funkcionirati i u Mađarskoj i tu se ne smije činiti razlika. Hvala. Marijana Petir. E, ja se zahvaljujem gospođi Neuhl na e, njenom izlaganju. E, želim napomenuti da u Hrvatskoj preko 90% obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je manje od 10 e, hektara, a znamo da proizvodnja hrane ovisi i o e, posjedovanju poljoprivrednog e, zemljišta. Zbog toga je okrupnjavanje posjeda i gospodarstava putem kupnje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta izuzetno važno urediti na način da obiteljska poljoprivredna gospodarstva e, kojima su e, vlasnici fizičke osobe imaju e, prioritet jer to je jedini način da sačuvamo poljoprivredna obiteljska gospodarstva da mladi ostanu živjeti na selu da sačuvamo ruralni prostor i da isto tako postignemo samodostatnost u proizvodnji hrane. zato mi se čini da ipak ovaj dio ovisi o nacionalnim politikama i da u tom segmentu Europska eh, unija eh, ne može uvoditi red. Eh, ono što mislim da bi svakako u Hrvatskoj trebalo napraviti jest da se utvrdi optimalna površina za svaki tip gospodarstva u pojedinoj županiji na temelju projekta regionalizacije poljoprivrede i pravo na potporu trebali bi imati korisnici zemljišta a poreznom politikom potrebno je potaknuti okrupnjavanje i obrađivanje zemljišta. Dakle, sve je to u nadležnosti država članica. E, problem koji su spomenuli kolege iz drugih istočnoeuropskih zemalja, a koji se e, odnosi e, na otimanje zemljišta je problem s kojim bi se trebala baviti Europska unija i mislim da ovdje svi moramo zajednički naći rješenje. Hvala lijepo. Euh, Hvala, gospođo Petir. Prije nego što predam riječ e, glavnoj upravi Europske komisije, moram reći da nam je sasvim jasno da je ovo jako značajno pitanje za e, sve poljoprivrednike. O, pitanje koje je zanimljivo je pitanje nadležnosti. Sasvim je jasno da su države članice nadležne za vlasništvo nad zemljom, ali moramo pronaći ravnotežu između prevelike autonomije e, i e, prevelike koncentracije zemljišta koju vidimo danas u Europi jer ako dolazimo do ove brojke od 3% poljoprivrednih gospodarstva koje imaju u vlasništvu više od 50 poljoprivrednih zemljišta, onda mislim da ta ravnoteža više ne postoji. I ako trebamo i sa europske razine urediti e, pitanje zemljišta možda e, to i nije tako loše jer danas imamo velik problem sa tim što E, posjedovanje zemljišta znači i e, više financijskih sredstava. Mi moramo uspostaviti ponovno ravnotežu našim javnim politikama ako želimo uspostaviti ravnotežu e, pristupa zemljištu u narednim godinama. Hvala vam na ovoj bogatoj raspravi koja naravno nije još gotova i predajem riječ gospodinu Vizmanu iz glavne uprave FISMA. Um, uh, Dobar dan, hvala gospodine predsjedatelju što ste mi dali riječ, hvala što ste komisiji dali mogućnost da ukratko predstavi neke činjenice vezane za današnju raspravu i da objasnimo naše djelovanje vezano za poljoprivredno zemljište. E, danas je sam e, predstavnik opće uproge FISMA, dakle financijske stabilnosti, opće uprave za financijsku stabilnost, jer mislim da je e, ova rasprava usredotočena na slobodno kretanje kapitala, a mi smo nadležni za to. Dakle, govorili smo mnogo i o, stranom ulaganju u poljoprivredno zemljište, pa bih e, želio reći da komisija vjeruje da sloboda ulaganja u Europi je vrlo pozitivna snaga za ulaganje. To može donijeti važne koristi i poljoprivrednom zemljištu i ruralnom razvoju u stvari ona može i e, poboljšati tehnologiju, razmjenu znanja i e, povećati produktivnost poljoprivrede. To može učiniti jedino ako postoje dobre, dobri propisi na snazi koji stavljaju, e, postavljaju ravnotežu između slobode investitore i održive poljoprivrede i ruralnog razvoja. Želim reći nešto o ovom okviru ne postoji zakonodavstvo Europske unije koje e, izrijekom uređuje prodaju poljoprivrednog zemljišta i zato kao što je rečeno u ovoj raspravi na državama članicama je da reguliraju tržište zemlje. Države članice to slobodno mogu učiniti, naravno ukoliko poštuju e, glavna načela ugovora. A glavna načela su temeljne slobode a posebno a to mislim da je e, ključ europskog prava je e, nediskriminacija na temelju nacionalnosti ili državljanstva. Dakle, kada kažemo, te, govorimo o temeljnim slobodama, govorimo o slobodnom kretanju kapitala, jer poljoprivredno zemljište je, se smatra e, određenim kapitalom. I to onda obuhvaćaju odredbe u unutarnjem tržištu. Dakle, u nekim slučajevima radi se i o e, e, slobodi, poslovnog nastana. Što to znači za poljoprivredno zemljište? Slobodno kretanje kapitala ima kao e, cilj unutarnje tržište kapitala i investicija. To se primjenjuje i na poljoprivredno zemljište. Načelno prekogranična ulaganja u poljoprivredno zemljište, ona isto tako uživaju temeljne slobode, to jest pravo da ne postoje nikakva ograničenja za njih. To je u članku 63 ugovora o funkcioniranju Europske unije, a isto tako je jasno i iz drugih temeljnih sloboda. Vrlo je važno naglasiti da je isto tako istina da su ograničenja ipak moguća moguća je kada je to nužno u zaštiti javnih interesa. Komisija vjeruje da ugovori ostavljaju manevarskog prostora državama članicama da rješavaju pitanja koja su spomenuta i u današnjoj raspravi. Mi mislimo da, e, s obzirom da postoji već sudska praksa o e, kupnji e, poljoprivrednog zemljišta. To pokazuje da je sud Europske unije pokazao da zemlja i zemljište imaju posebnu prirodu i da postoji e, potreba da ju se zaštiti. Samo nekoliko primjera vezanih za ovo pitanje koje je danas postavljeno. Sud je prihvatio da slobodno kretanje kapitala može biti ograničeno kako bi se spriječila špekulacija zemljištem. Sud je rekao da države članice mogu e, isto tako e, očuvati e, tradicionalne načine poljoprivrede kao što su obiteljska gospodarstva, a isto tako slaže se sa ciljem da poljoprivredno zemljište mora biti korišteno za poljoprivredno korištenje. To znači da ovaj javni interes može opravdati ograničenja slobodnog kretanja kapitala, a važno je ovdje spomenuti da sva ograničenja nisu opravdana samo zbog toga što su u javnom interesu nego ta ograničenja moraju biti razmjerna, proporcionalna kako bi bila opravdana, što znači da ne smiju ići dalje od onoga što je nužno kako bi se postigao taj cilj. To je uglavnom ono što sam želio reći o pravnom okvira. Dakle, ne postoji konkretno europsko zakonodavstvo, nego je to na državama članicama e, da reguliraju, ali moraju poštovati e, načela ugovora i moraju naravno spriječiti sve rizike e, vezane za javni interes. Mislim da je u ovom kontekstu to bitno spomenuti da e, strano ulaganje u poljoprivredno zemljište je dosta ograničeno po veličini. Nije uvijek e, lako dobiti pouzdane podatke, međutim informacije koje ima komisija jest da postotak e, poljoprivrednog zemljišta koje kontroliraju stranci je dosta nizak, dakle to ide između 1 i 3% prema našim podacima. Međutim, naravno, mi uzimamo na znanje da postoje izvješća da e, se povećavaju strane investicije, a povećavaju se posljednjih godina i u kupnji zemljišta i moramo obratiti pozornost na tu činjenicu. Dakle, prije zaključka želim vam reći nešto o pravnom e, djelovanju koje je komisija e, provela u smislu uredbe o zemljištu. 2014. i 2016. E, završio je prijelazno razdoblje tijekom kojeg neke države članice koje su pristupile 2004. i 2007. Europskoj unije mogu odstupiti od načela slobodnog kretanja kapitala. Dakle, tijekom tog prijelaznog razdoblja tim zemljama je bilo moguće moguće ograničiti kupovanje zemljišta od strane stranih investitora. Tijekom tog vremena koje, za koje se smatralo da je e, potrebno za pripremu e, tržišta zemljišta. Međutim, nakon tog prijelaznog razdoblja nekoliko zemalja je onda donijelo nove zakone kako bi reguliralo tržište zemlje. Mi smo naravno ispitali te zakone, a isto tako vidimo veliki e, dio e, određenih e, prigovora vezanih za to. Morali smo se s time suočiti, a isto tako osporili smo neka nacionalna, neke nacionalne propise jer oni u određenoj mjeri krše slobodno kretanje kapitala. Postupak je započeo u ožujku 2015. i vezano je za bugarsku Mađarsku, Bugarsku, Litvu i Mađarsku, a ne Rumunjsku koja je ovdje spomenula. Dakle, nismo našli nikakve nedostatke u zakonodavstvu Rumunjske. U svibnju ove godine komisija je unaprijedila ovaj postupak na sljedeći korak, a to je posljednji korak kako bi E, išli na sud sa jednim e, obrazloženim mišljenjem. E, još uvijek ispitujemo odgovore koje smo dobili na ta pisma koja smo poslali i još uvijek vam ne mogu reći što će se dogoditi kasnije, hoćemo li ići na sud ili nećemo a to je zato što smo obavješteni da u nekim zemljama postoji zakonodavstvo koje je u postupku donošenja kako bi ispravilo ove nedostatke, pa ćemo ispitati te nove zakone. Mogu vam dati kratak pregled e, problema koje smo prepoznali. E, glavna stvar koja nas brine u Bugarskoj i Slovačkoj jest da kupci moraju biti, e, moraju imati e, dugotrajno e, dugotrajan boravak u zemlji što diskriminira. U Mađarskoj postoji vrlo restriktivan sustav koji postavlja mnoge zahtjeve vezane za kupovanje zemljišta. Između ostalog postoji kompletna zabrana kupovanja od strane pravnih osoba, to smo osporili, a osim toga u Latviji i Litvi kupci se moraju e, kvalificirati kao poljoprivrednici, dakle moraju imati kvalifikaciju poljoprivrednika. Svi ti zahtjevi su uvedeni u javnom interesu E, kako bi spriječili špekulacije i kako bi e, zadržali zemljište za korištenje u poljoprivredi. Važno je reći da komisija ne osporava da su to e, valjani ciljevi koje treba postići, međutim oni su odlučili da neke od tih mjera nisu razmjerne u smislu da bi se mogle uvesti neke manje restriktivne mjere kako bi se postigli isti ciljevi. Neki, od, neke od mjera diskriminiraju na temelju državljanstva, a to se ponovno e, posebno primjenjuje na zahtjev da kupac mora imati boravak ili u toj zemlji ili čak u općini e, u kojoj se nalazi to zemljište. Vrlo je jasno iz e, sudske prakse da je to krši europsko pravo. I još jedna pravna pojedinost o kojoj se ovdje razgovaralo, e, gdje se govorilo da e, zemljište moraju kupovati poljoprivrednici. Međutim, sud je prihvatio da e, se da, prodaja, da prodaju mora odobriti javno tijelo, a takav sustav može osigurati da pod određenim uvjetima poljoprivrednici imaju prioritet nad kupnjom zemljišta u odnosu na druge. E, dopustite mi samo još nekoliko zaključnih riječi. Kao što sam rekao, e, postupci e, kršenja su u, u tijeku i u kontaktu smo sa svim vlastima, tako da ćemo se nada, da ćemo, da nadamo da ćemo na kraju svega pronaći određena rješenja koja su u skladu sa europskim pravom. Isto tako trebam naglasiti da ovo djelovanje je u skladu s onime što je komisija u prošlosti činila u smislu propisa. U zadnjih deset godina komisija je nekoliko puta tužila vezano e, za e, upravo to zemljišno pravo i zato postoji ta sudska praksa. Komisija stalno prikuplja informacije o e, zakonu o vlasništvu u svim državama članicama. Dobivamo informacije putem e, pritužbi e, građana Europske unije. Mi pratimo kako se stvari razvijaju i zadatak je komisije da osiguramo poštovanje prava Europske unije i e, naravno da e, provodimo tužbe ukoliko je to potrebno. Međutim, e, nekoliko puta je rečeno da trebaju postojati smjernice Europske unije pa se radujemo vašem izvješću. Hvala lijepa. Hvala vam najljepša na ovom iscrpnom izlaganju. Sada gospođa Neuhl, dvije minute. Eh, ne trebaju mi dvije minute, samo dvije rečenice. Srdačno hvala svim kolegicama i kolegama na povratnim informacijama. Sve sam zapisala, osobno ću vam se još obratiti. A komisiji želim reći ono što je bilo prije je bilo prije, danas je danas, tržište se mijenja, stoga se i komisija mora promijeniti i žao mi je da se reagira na zakone država članica e, ljutitim dopisima. I e, žao mi je da komisija ne djeluje proaktivno, da unaprijed ne odredi jasne kriterije na koji način države članice mogu biti usklađene sa pravom EU-a, a ipak zaštititi svoje poljoprivredne površine. To je krivica komisije, a nije odgovorno država članica da angažiraju mnogo odvjetnika koji bi mogli odgovoriti na ljutite dopise iz Brisela, već komisija mora e, objasniti koji instrumenti zaštitnih mjera jesu usklađeni sa pravom EU-a. To bi bila prava potpora državama članicama i zaključno bih željela reći ono što nam treba u EU je ravnoteža, a ravnoteža nije, nema veze sa e, ujednačavanjem uravnilovkom, već s time da se omogućuje stabilnost poljoprivrede u društvima i trebaju nam odgovorni ljudi koji su u vlasništvu zemlje i koji preuzimaju odgovornost u odnosu na društvo. Moje izvješće će ići u tom smjeru i u svakom slučaju E, moramo uskladiti e, s jedne strane želju država članica da zaštite svoje, poljoprivredne površine, s druge strane da ne krše pravo EU-a. Hvala Marija na ovim komentarima. E, želim samo još reći da će se ovo izvješće razmatrati 11. Evo, sada ću predati e, riječ našem e, predsjedavajućem koji će nastaviti predsjedavati ovim sastankom. Hvala najljepša za pomoć do sad i hvala što ste predsjedavali sastankom do sad. Drage kolege, ja sam e, slušao ovu raspravu i znam da se ovdje radi o pitanju konkurencije, pitanju političkom pitanju, koje je konkretno pitanje o kojem je govorio i predstavnik komisije. Naravno, mi ovdje razmišljamo o manjim poljoprivrednim gospodarstvima koje se suočavaju sa različitim izazovima, a istovremeno imamo i gospodarske postupke, procese koji se nastavljaju. Te stoga bi bilo dobro kada bismo mogli na proaktivan način djelovati, ali kada dolazi do e, okrupnjavanja e, ima veću produktivnost, veću rentabilnost, e, te stoga zaista ovo moramo sagledati kao jedan cjelokupan problem. Ako imamo manju rentabilnost, onda se možemo zapitati tko će platiti, tko će nadoknaditi ovu vrijednost ako imamo veću konkurentnost na svjetskom tržištu što učinite s tim sada mi se nalazimo između ekonomskog razmišljanja i drugih aspekata koji su jako teški za određene države članice. nisu poljoprivrednici iz novih država članica se ne protive prodaji zemljišta ako na to zemljište dođu ljudi koji žele obraživati tu zemlju. Ako se ne radi samo o ulaganju, ako se ne radi o gospodarskoj operaciji koja ima samo za cilj ostvarivanje dobiti. Siguran sam da ćemo imati još dosta prilika ponovno raspravljati o ovom pitanju. Hvala vam svima na sudjelovanju u raspravi e, i imajmo na umu i političke i gospodarske aspekte. Ali imajmo i na umu i te ljude koji kupuju poljoprivredna zemljišta na selu. Oni ipak e, daju novac za to, stanuju tu idu u kupovinu u tim selima. To je također nešto što trebamo imati na umu i trebamo razmisliti o svim tim aspektima kada donosimo neke odluke. Sada prelazimo na petu točku e, gdje ćemo razgovarati s predstavnikom e, Svjetskog foruma o pristupu zemlji i prirodnim resursima. Danas imamo priliku razmijeniti mišljenja s jednim od organizatorom ovog foruma koji je organiziran u Španjolskoj od 31.3. do 2.4. ove godine. To je bio veoma zanimljiv forum, poljoprivrednici su ga podržali kao i različite ne vladine organizacije, organizacije civilnog društva, međunarodne institucije, nacionalne institucije, stručnjaci i tako dalje. Danas sa nama imamo predstavnika udruge E, za poboljšanje upravljanja zemljom, vodom i e, prirodnim resursima. To je udruga Agter. E, to je jed, ta udruga je bila jedan od organizatora ovog foruma o pristupu zemlji i prirodnim resursima. Želim vam dobrodošlicu, gospodine. Evo, sada ću vam predati riječ, gospodine Merle. Malo kasnimo e, sa dnevnim redom, pa vam bez daljnjeg odlaganja predajem riječ. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu biti ovdje i čuti koji su bili rezultati ovog foruma i čime se vi bavite u vašoj udruzi e, u ovom području koje je jako bitno za nas. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. To je veliko zadovoljstvo što vam ukratko mogu predstaviti rezultate ovog foruma. Na samom početku se želim samo zahvaliti i gospođi Neuhl koja je predložila da prisustujemo ovom sastanku. Mi smo se potrudili uključiti i Europsku komisiju, Europski parlament u organizaciju ovog foruma. Gospodin Dačan Čojlus je prihvatio da glavna uprava Agri sudjeluje u pripremi ovog foruma, ali nažalost e, došlo je do promjene povjerenika e, i samo prije nego što je gospodin Čiolos e, napustio radno mjesto, komisija je zatražila da se njegovo ime izvrše sa popisa organizatora. Dakle, imali smo jako puno sastanaka ali nismo nikada imali priliku ponovno uključiti europske institucije u organizaciju ovog foruma, što je zaista šteta. Ali moram priznati da nas je e, gospodarsko i socijalno vijeće, e, odnosno gospodarski socijalni odbor podržao. E, o tome smo razgovarali na sastanku 2015. godine, a isto tako su nas i neki europski zastupnici u vlastito ime podržali u organizaciji ovog foruma. Ovo je forum koji je organiziran deset godina nakon svjetskog e, foruma o agrarnoj reformi koji je organizirao e, FAO E, shvatili smo da su e, poljoprivredne strukture danas suprotne preporukama o kojima se govorilo na tom forumu prije deset godina. Stoga smo smatrali da se situacija toliko pogoršava na svjetskoj razini da bismo trebali organizirati ovakav forum na kojem ćemo e, objediniti predstavnike vlade, civilnog društva i stručnjake. S obzirom na udrugu Seraj koja je preuzela na sebe organiziranje ovog foruma u Španjolskoj. Mnoge druge organizacije su joj se pridružile i uspjeli smo e, ujediniti 400 sudionika iz više od 70 e, zemalja E, radilo se o predstavnicima e, organizacija e, seljaka, pastira, ribara, šumara i tako dalje. isto tako smo imali i predstavnike akademske zajednice kao i istraživača i znanstvenika. Imamo web stranicu na kojoj možete vidjeti sve o pripremi ovog foruma. Ja ću samo dati nekoliko bitnih zaključaka. Mi smo htjeli na svakom kontinentu organizirati pripremni sastanak. U Europi smo organizirali jedini službeni pripremni sastanak koji je održan uz e, gospodarsko-ekonomski odbor 2015. godine. Mi smo svi shvatili da se e, poljoprivredna zemljišta E, mijenjaju u Europi uz okrupnjavanje posjeda e, i fragmentaciju vlasništva nad zemljištem. E, kroz prisvajanje zemljišta dolazi do potpune transformacije poljoprivredne proizvodnje što nas u Europi tjera da odaberemo poljoprivredni model koji želimo imati u budućnosti. Mislim da trebamo e, napraviti određene izmjene što se tiče ovog modela jer ovaj sadašnji model nije u skladu s preporukama e, zajedničke poljoprivredne politike i nije u skladu sa svim e, našim prethodnim željama. Vidjet ćete na web stranici komisije. Pardon. <laughs> Možete vidjeti e, sažetak ovog sastanka e, na web stranici komisije, a ja ću vam dati ukratko par zaključaka našeg foruma. Na samom početku ću reći koji su bili glavni zaključci svjetskog foruma o pristupu zemlji, jer se mogu primjenjivati na svjetskoj razini, ali isto tako i na razini Europe. Prvo što smo shvatili zaključili i zaključili je da se danas nalazimo u jednoj kontradiktornoj situaciji. Imamo s jedne strane kapitalističku proizvodnju, s druge strane obiteljsku poljoprivrednu proizvodnju. Ta kontradikcija se vidi i na socijalnoj razini po pitanju zapošljavanja, e, na gospodarskoj razini što se tiče bogatstva i dodatne vrijednosti koja se stvara po hektaru i po pitanju okolišnih aspekata održavanja plodnosti tla, borbe protiv globalnog zagrijavanja i tako dalje. Svi sudionici koji su bili na ovom forumu, bez obzira na to čime se inače bave, su e, priznali da obiteljska e, poljoprivredna proizvodnja e, je bolja i korisnija za cijelo društvo nego velika industrijska proizvodnja. To je dakle ključni zaključak koji smo izvukli na ovom forumu. E, predsjednik komisije je malo čas govorio o općem interesu, ali trebamo se zapitati koji je to opći interes i koja vrsta proizvodnje nam može omogućiti da ostvarimo taj opći interes. Sadašnje e, stanje stvari je takvo da, se, da dolazimo do okrupnjavanja posjeda, do prisvajanja zemljišta, do toga da se zemljišta nalaze u rukama vrlo malog broja ljudi. Sve to predstavlja ogroman problem za čovečanstvo bez obzira e, a ne samo za ljude koji su izravno pogođeni e, prisvajanjem zemljišta. To je nešto što je jako bitno. Mislim da se previše e, usredotočavamo na samo pitanje ljudskih prava i prisvajanje zemljišta, a ne dovoljno na ona pitanja koja su gospodarske prirode i koja su u našem općem interesu. Treći zaključak je taj da je liberalizacija razmjene poljoprivrednih proizvoda na svjetskoj razini i potpore e, velikim e, proizvodnim e, gospodarstvima su odgovorni za ove promjene. Zato se moramo zapitati što smo učinili na europskoj razini. Mi sada stvaramo konkurenciju između obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i e, velikih industrijskih gospodarstava i naravno da oni koji su manje produktivni što se tiče rada e, ovdje sada pravim razliku između e, između produktivnosti rada i produktivnosti vezane uz neto vrijednost. Oni koji su e, manje produktivni što se tiče rada su oni koji imaju manje hektara i manje zaposlenih. To su e, mala poljoprivredna gospodarstva e, koja postaju žrtve sada velikih industrijskih gospodarstava. Mi smo napravili procjenu jednu i e, shvatili da ako primjenimo politiku koja je e, Francuska primjenjivala 30. godina, ako bismo smanjili e, broj aktivnog poljoprivrednog stanovništva na 2 ili 3%, e, morali bismo stvoriti 3 ili 4 milijarde novih radnih mjesta na svjetskoj razini, što je naravno nemoguće E, mi bismo samo time stvorili veću nezaposlenost e, i ne bi bilo smisleno ići tim putem. Ne trebamo stvarati učinkovita velik poduzeća koja ne zapošljavaju dovoljan broj poljoprivrednika e, i koja imaju negativne posljedice i na okoliš. Ovo je pitanje o kojem smo dosta raspravljali na ovom forumu. Rekli smo da gospodarsko pitanje i opći interes moraju biti u centru naših rasprava. Više od 50% svjetskog stanovništva je urbano stanovništvo e, danas i ne možemo više e, na svjetskoj razini e, razmišljati o poljoprivrednoj proizvodnji bez uključivanja i ovog urbanog aspekta. Zbog toga moramo vidjeti kako uvjeriti države članice i Europsku komisiju da promjene tu poljoprivrednu politiku uzimajući u obzir i urbanu e, dimenziju. E, udruge koje se bave urbanim e, dijelovima jednostavno ne želi se baviti poljoprivrednim aspektima, a to je nešto što se mora izmijeniti i o tome smo raspravljali na forumu. Naravno, još dosta toga smo govorili, govorili smo o propisima koji su u pripremi, ali neću inzistirati sada na tome. Želim se vratiti kratko na Europu. Ja sam vam ovdje e, napravio popis dokumenata koji su nam služili kao temelj za raspravu. Možda i ne vidite sada nazive tih dokumenata jer imamo previše teksta na ovom PowerPointu e, te e, je to sve pisano malim slovima, ali uglavnom mi smo se temeljili na različitim studijama. S jedne strane imali smo studiju koju je napravila Via Campesina Europe Eh, jedna studija eh, Europskog eh, gospodarskog odbora, također studiju TNI instituta kao i studije udruga Safer iz Francuske i drugih koji se bavim pitanjem u Europi. Ovo sada se ovdje ne bavimo pitanjem politike desnice ili ljevice, već se bavimo pitanjem politike koja je značajna za cijeli naš europski kontinent. Nažalost nisam e, mogao čuti izlaganje gospođe Neuhl jer sam zakasnio na sastanak zbog kvara na vlaku e, što se često dešava u Parizu, gradu iz kojeg dolazim, ali E, nadam se da e, ste već upoznati sa velikom raznolikošću poljoprivredne proizvodnje u Europi e, koja se uglavnom temelji povijesno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Možda ne svugdje, ali uglavnom možemo reći da je tako, a glavni cilj zajedničke poljoprivredne politike je oduvijek bio samodostatnost u proizvodnje hrane E, dovoljni e, prihodi za poljoprivrednike, a ne za velika industrijska gospodarstva, kao i modernizacija e, poljoprivrede. A situacija danas u Europskoj uniji je različita od one koju smo imali prije 50 godina. S jedne strane vidimo da postoji polarizacija e, velikih e, struktura, poljoprivrednih struktura, radi se o velikim kapitalističkim e, strukturama, o dioničkim društvima koje imaju koje su procvjetale u istočnoj Europi i koje dolaze do zemljišta putem zakupa, kao što je to slučaj na primjer u Rumunjskoj, a s druge strane imamo u takozvanoj staroj Europi, odnosno u državama e, takozvane stare Europe, na primjer u Francuskoj, imamo pojavu sve većeg i većeg broja društava koje upravljaju zemljištima na kolektivan način kao određeno društvo, trgovačko društvo koje upravlja e, zemljištem. E, i tu imamo sada obiteljsku poljoprivrednu proizvodnju, odnosno prelaz sa obiteljske poljoprivredne proizvodnje u kojoj se uzimao u obzir e, i učenak poljoprivrede na okoliš na e, poljoprivredu kojom vladaju dionička društva i koja ne uzimaju u obzir sva ona aspekte koje su uzimali u obzir na mali poljoprivrednici. U e, Francuskoj smo regulirali e, prodaju i kupnju e, poljoprivrednih zemljišta, ali nismo regulirali tržište dionica, što znači da danas možemo imati i kineska društva koja će kupiti na tisuće hektara ili koje će kupiti vinograde bez bilo kakvog nadzora nad tim, odnosno mekanizma za kontrolu. E, mi, dakle, s jedne strane e, moramo poticati i našu poljoprivredu, ali isto tako i e, trgovačka društva. To nam je sasvim jasno. U Europi danas se moramo zanimati ne samo na raspodjelu vlasništva nad zemljištima, već isto tako se moramo zanimati za veličinu poljoprivrednih e, gospodarstava. E, moramo vidjeti e, da li je pravo za proizvodnju vezano uz pravo vlasništva. Također, e, pitanje zakupa je e, značajno. U Rumunjskoj, evo ponovno spominjem tu zemlju kao e, primjer, kao i u Ukrajini, je došlo do fenomena u kojem je veliki broj poljoprivrednih zemljišta dato pod zakup i na taj način smo otvorila vrata E, kapitalu i stvaranju e, velikih e, poljoprivrednih gospodarstava. U Rumunjskoj imamo jako puno tih parcela od više od 50 hektara. U drugim zemljama znamo da je prosječna veličina poljoprivrednih gospodarstava otprilike 10 hektara, a ov su situacije ekstremne polarizacije kao što je do toga došlo i u Meksiku. To je dovelo do Meksičke revolucije. U drugim zemljama je dovelo do društvenih nemira. U svakom slučaju ova sve veća polarizacija E, ugrožava malu proizvodnju i e, na taj način nećemo riješiti problem radnih mjesta o kojem smo govorili kada smo osmišljavali zajedničku poljoprivrednu politiku. Isto tako moramo vidjeti e, ponovno kakvu vezu želimo imati između ruralnih i urbanih područja uz nova okolišna društvena ograničenja kao i vezu između industrializacije, razvoja s E, usluga, problema unutarnjih i vanjskih migracija. O, što znači da moramo ponovno vidjeti kakav oblik poljoprivrede želimo imati na početku 21. E, stoljeća. E, ne možemo tražiti pustiti Europu da promiče liberalizaciju kapitala ako ta liberalizacija kapitala ugrožava obiteljsku poljoprivredu u državama članicama. E, sudionici e, svjetskog foruma su rekli da je sasvim jasno da se moramo temeljiti na obiteljskoj e, poljoprivredi i da na temelju toga trebamo napraviti novu definiciju oblika poljoprivrede koju želimo imati sada. A istovremeno moramo uspjeti neutralizirati jake lobije koji žele promovirati E, sve veći profit velikih e, poduzeća. Za to imamo dva prijedloga. Trebamo zaustaviti e, koncentraciju i polarizaciju poljoprivrednih struktura i trebamo dati poticaj malim poljoprivrednicima koji se žele baviti poljoprivredom. Isto je situacija i u Francuskoj, i u Rumunjskoj, u Engleskoj i drugim zemljama. I ne bismo trebali sada mijenjati e, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i umjesto njih e, stvarati industrijska, odnosno velika poljoprivredna gospodarstva koja ne žele ostvariti e, profit za poljoprivrednike, već samo za dioničare. Ako već govorimo o općem interesu, mislim da je ovo u općem interesu cijelog europskog stanovništva. I e, na kraju želim dati dva prijedloga. Zapravo ovo su samo ideje ili smjernice. Mi nismo mogli detaljno raspravljati o svim ovim pitanjima koje vi jako dobro poznajete. Moramo izmijeniti e, europske politike i instrumente koje imamo na raspolaganju ako se radi o politikama i instrumentima koji naglašavaju e, probleme s kojima se suočavaju naša društva. To nije lako učiniti. E, ali e, to bi značilo da trebamo e, revidirati raspodjelu pomoći zajedničke poljoprivredne politike. O tome smo raspravljali u 11. mjesecu 2015. godine. Govorili smo o ograničavanju potpora, o davanju potpora po aktivnom poljoprivredniku, a ne po hektaru. Trebamo pomoći dakle ove aktivne poljoprivrednike E, također pružati potporu za e, proizvodnju hrane, a ne e, proizvodnju agrogoriva ili biogoriva i pružati potpore za bolje poštivanje okoliša. Sve je to bilo i u smjernicama zajedničke E, poljoprivredne politike. Također trebamo e, dati veći manevarski prostor i slobodu e, državama članicama kako bi se mogli prilagoditi i pružiti kompenzacijske potpore za smanjenje nejednakosti. To se dosta radilo ranije u EU, ali se sve manje i manje radi. I trebamo ograničiti slobodno kretanje kapitala na području zemljišta i poljoprivrednih zemljišta to su zaključci do kojih su došli svi e, ekonomisti. Zemljište nije kapital kao i svaki drugi, već je zemljište e, kapital koji e, je značajan za poljoprivrednike i te ga stoga trebamo njegovati. Na, u svakoj državi članici moramo e, tražiti reguliranje različitih e, zemljišnih tržišta, tržište prodaje i kupnje zemljišta, tržište e, zakupa zemljišta i e, tržište dionica. Trebamo promovirati poljoprivredu koja će biti poljoprivreda u selima E, kako bi mladi poljoprivrednici ostajali e, na selima iz kojih dolaze e, jer je to taj novi poljoprivredni model koji nam je potreban. Naravno, do toga nećemo doći ako gradovi ne mogu sudjelovali u ovoj raspravi. Ovo je e, rasprava koja je bitna za cijelu Europu. Ne radi se samo o potpori poljoprivredi u određenom području, već se radi o pitanju što želimo postići u Europi e, kako ne bismo e, došli do iste situacije do koje su došli u Brazilu kroz ovakvu vrstu poljoprivreda. Hvala. Najljepša hvala. Imamo e, još malo vremena, pa bih toga predložio da svakom govorniku dodijelimo jednu i pol minutu. E, zastupnik Fleningen, izvolite. Hvala lijepa. Vrlo zanimljiva prezentacija. Kratko pitanje vezano uz Predloženi trgovinski sporazum e, TTIP, CETA i Mercosur. Što se događa trenutno? Da li se pogoršava situacija ili će se poboljšati situacija? Zanima je vaše mišljenje. Gospođa McGuinness. Hvala gospodine predsjedavajući. Mnogo mi je bilo sadržano u ovoj prezentaciji, e, no moram biti da me malo zabrinjavaju neka područja vezana uz definiranje veličine površine koju bi netko posjedovao, jer e, definicija malog gospodarstva u Ujedinjenoj kraljevini se razlikuje od definicije malog gospodarstva u drugim državama članicama na primjer u Irskoj. Stoga trebate biti deskriptivni. E, zemlja je imovina, no ona je u opadanju zato što ju cementiramo i, i gradimo građevine na vrlo plodnoj zemlji. U obiteljskim gospodarstvima je nešto što e, podržavamo, no postoji široka definicija što je obiteljsko gospodarstvo. Možda imamo romantičnu predođu o tome, a stvarno se drugačija vi predlažete da e, se zapravo e, protivite objedinjavanju, udruživanju poljoprivrednika ja moram pisati da nemam s tim nikakvih problema. i Isto tako moramo imati na umu da svaka država članica kada se radi o poljoprivrednim gospodarstvima i strukturi zemlje ima određena pravila. Mi u Irskoj imamo ustavno pravo na zaštitu privatne imovine. I to je pitanje koje je vrlo bitno u državama članicama, stoga moramo o tome razgovarati. Jučer sam sudjelovala u e, međunarodnoj e, akciji aktiviranja e, indeksa globalne gladi i postojale su velike razlike u zemljama koje su razvijene i koje su nerazvijene, kako bi trebalo postupiti prema trećim zemljama. Mi želimo i tamo uvesti ograničenja na mala gospodarstva, a zapravo i tamo se postavlja potreba za većom komercijalizacijom. Stoga sam oprezna malo po pitanju pristupa kojeg vi predlažete, no pozdravljam raspravu. Gospod Doter. Hvala. Albert Dest eh, me je zamolio da postavim pitanje u njegovo ime. Ovo je izlaganje u kojem smo čuli dosta različitih stvari. Znamo da je pravo na vlasništvo u nadležnosti država članica. Sada, kada se ponovno postavlja pitanje izgradnje Europe, ne vjerujem da je vrijeme da se na europsku razinu podigne ta nadležnost, kao što ni u temeljima Europske unije nije predviđeno ograničavanje e, kapitala koje je u rukama ovih ili onih. E, prenos kapitala, bilo da se radi o kapitalu u vidu zemljišta i u drugom kapitalu, predstavlja poseban problem e, i trebamo biti oprezni kada e, ga razmatramo. Ali na svakoj državi je da primjeni one mjere koje su u skladu sa njezinim zakonodavstvom. Hvala lijepa, gospodin Enju. Bilo je vrlo zanimljivo pogledati koje ste sve e, kratice primjenjivali, to na različitim mjesecima, e, a, kratica vaše organizacije je waffle. No, ono što sam čuo me upućuje da je to prilično opasan waffle. Vi želite da e, država, odnosno Europska unija, u potpunosti kontrola vlasništvo nad zemljom. To me zabrinjava da li predviđate E, prodaju ljudima, za ljude koji posjeduju više ono što je dopušteno. Kada se prodaje zemlja u prevelikim količinama, onda pa gubi na vrijednosti. Da li predlažete državno vlasništvo? Čini mi se da idete u tom smjeru i složio bih se s vama da subvencije ako se isplaćuju na godišnjoj razini vlasnicima zemljište se, se isplate. E, na na referendum u Ujedinjenoj Kraljevini su e, poljoprivrednici rekli da bi taj javni novac trebao ići u subvencije, odnosno istraživanja, a ne vlasnicima zemlje, već vi e, bi trebali te novac držati oni koji preuzimaju rizik. prošli tjedan smo se toga raspravljali o tome što će se goditi sa mladim poduzetnicima koji žele ući u poljoprivredu i nude poljoprivrednicima određenu, određeni dogovor. Ako želite obrađivati zemlju, vidio sam kako to neki rade, upravljaju poljoprivrednim gospodarstvima kao da se radi o velikom poduzeću. I one, na primjer, primjećuju da im postoji neiskorišteni pašnjaci, e, odnosno zemlja u sjevernom dijelu. Pitali su da li mogu obrađivati, odgovor je bio da. Pahalski. Želio bih uputiti više perspektivu na globalni okvir. Kakva je uloga poljoprivrede u e, trgovinskim sporazumima o partnerstvu, mi, naš poljoprivredni model pokušavamo prenijeti na druge, na e, zemlje u razvoju i tako ćemo njihovu strukturu razoriti. Jer mi imamo poljoprivredu koja je usredotočena na kemiju, na tehniku i koja ugrožava opstanak malih poljoprivrednika. No, s druge strane, mi e, želimo e, izvoziti e, po nižim cijenama poljoprivredne proizvode u sve te zemlje i koji se to utjecaj ima na zemlje u razvoju. I drugo pitanje, naš pojam tradicionalnih obiteljskih gospodarstava je vrlo izražen, no da li je to prenosivo u zemlje u kojima tradicionalni poljoprivredni sustavi su, na primjer, zadruge? i oni e, zapadaju nevolje kada se dijeli zemlja i navodno nema jednog vlasnika, no zemljišni uredi nisu uređeni kao u Europi. I to moramo uzeti u obzir kod naše trgovinske politike. Da ne zahtijevamo strukture koje su drugačije oblikovane i od poljoprivrede koja je usmjerena na izvoz kao što je to slučaj ovdje. Da, hvala. Sada bih želio pitati komisiju, žele li se oni očitovati, no prije no što ću to učiniti imam i ja nekoliko manjih pitanja. E, već smo e, čuli različita gledišta od toga da poljoprivrednici ne bi trebali biti vezani uz zemlju, a poljoprivrednici kažu dajte nam da sami izaberemo. Naravno, mi radimo na zemlji, želimo obrađivati zemlju, ali želimo i posjedovati. Ali posjedovanje zemlje nije apsolutno neophodno. Postoje velike razlike između manjih poljoprivrednika, većih poduzeća, na primjer, na jugu imamo mnogo maslina i slično, a na sjeveru postoji odgovarajuća potražnja, prihodi i prema klimatskim uvjetima e, vodoprivrednici nemaju veliku slobodu izbora. Isto je između istoka i zapada zapada. Na istoku imamo nasljeđe socijalizma, visoku koncentraciju, 5% e, zemlje poljoprivrednih površina je u privatnom vlasništvu, ostalo u privatnom vlasništvu. I tu imamo odgovarajuću e, gledište, upravljanje, odnosno Postupanje sa zemljom je odgovornost država članica i tu postoje odgovarajuća rješenja koja smo pribilježili u starim državama članicama, kao što je, na primjer, Francuska. I onda imamo situaciju u kojoj ne možemo izbjeći načelo slobodnog kretanja kapitala. Stoga moramo E, sklopiti različite sporazume, možemo o toj temi dugo raspravljati. I na temelju izvješća gospođe Neuhl, to će biti vrlo važno izvješće, no na posljedku se pojavljuje pitanje da li na međunarodnoj razini želimo i dalje ostati konkurentni i u tom kontekstu koncentracija poljoprivrednih površina je neka vrsta obrane i mogućnost da eliminiramo konkurenciju. Tu naravno postoje subvencije, e, plaćanja, državne potpore koje moraju biti učinkovite i unutar određenog reda veličina. Što je veće gospodarstvo, to, manja, manji moraju biti poticaji. No postavlja se i pitanje proizvodnje. Koliko se proizvodi po hektaru? To je pojednostavljenje jedno koje sada radim, no poznata su mi manja gospodarstva, no neki imaju predrasude, no moramo se pozicionirati na međunarodnoj razini. Tako funkcioniramo i kako to možemo sve objediniti i uskladiti. Komisija, želite li vi nešto reći? Možda samo jedan, no sada prije jedan kratak odgovor. Što se tiče prvog pitanja, svi sporazumi o slobodnoj trgovini kojima pregovara Europska komisija trenutačno su katastrofalni, katastrofalni za europsku poljoprivredu i bilo bi dobro da to već shvatimo prije nego što dođe do ogromnih sukoba oko toga. Čak i sporazumi o gospodarskom partnerstvu koje Europa želi nametnuti Africi su isto tako katastrofalni kao što je to i rekao jedan zastupnika koji je postavio jedno pitanje za razvoj e, afričke poljoprivrede Dakle, ovdje govorimo o promociji slobodne trgovine, a istovremeno pripremamo veoma opasnu situaciju na svjetskoj razini. Ne moram vam detaljno govoriti, siguran sam da razumijete o čemu govorim. I znate što se dešava trenutočno u svijetu. I umjesto da razgovaramo o e, nekim detaljima, možda bismo trebali upravo se ovim pitanjima baviti. E, mi ne možemo definirati e, na europskoj razini veličinu poljoprivrednih gospodarstava. Ona mora biti definirana na lokalnoj razini u odnosu na e, područje, regiju, potencijal koji postoji u toj regiji i to je definicija koja može biti potpuno različita ovisno o tome da li se nalazite u centru Francuske, u Hrvatskoj ili u Švedskoj. definicija poljoprivrednog, e, e, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je nešto što bismo trebali detaljnije precizirati. E, obiteljski poljoprivrednik ili seljak ne želi ostvariti velik profit, nema način razmišljanja kao e, na primjer druga velika poljoprivredna gospodarstva koja žele ostvariti povrat ulaganja. A, naravno tu ne osuđujem i ove koji žele imati povrat e, ulaganja, jer oni koji ulože u neko dioničarsko društvo, naravno žele dobiti e, povrat na ono što su uložili. I ako odem u e, Južnu Afriku, ulažem tamo kapital, imam pravo na to, ali moram imati na umu da time ugrožavam razvoj poljoprivrede u toj zemlji. Ovdje sada ne želim otvarati voditi neku ideološku raspravu o tome da se treba napustiti pravo vlasništva, već trebamo vidjeti na koji način stvoriti društvo koje će biti dobro za sve, u kojem ćemo riješiti e, prepreke i u kojem ćemo imati zajednički dogovor između vlasnika zemljišta i zakupnika zemljišta. 1946. godine je izlasan zakon koji je omogućio da nakon desetljeća sukoba e, poljoprivrednici i oni koji e, koriste poljoprivredno zemljište se mogu zajednički dogovoriti o uporabi tog zemljišta. To je slučaj bio u Francuskoj. Dakle, to je moguće, ne moramo govoriti stalo da su vlasnici zemljišta grozni, da im treba oduzeti zemljište. Ne, ne govorim o tome. Kažem samo da se treba stvoriti novi socijalni pakt na temelju kojeg će se urediti korištenje e, poljoprivrednog zemljišta u Europi. Isto tako uzmemo u obzir i nezaposlenost u Europi, imamo problem sa industrializacijom i možda bismo trebali upravo zaposliti ljude na selima da održavaju zemljište, da održavaju tlo, kao što smo to činili e, u nekim regijama 60. godina. Već dugo govorimo o tome da kao prioritetnu raspravu e, trebamo imati ovu liberalizaciju razmjena e, i trgovine. E, kada se ne radi o stvarnim proizvodima kojima se trguje, to može biti katastrofalno za europsku, europsko gospodarstvo to je ono o čemu smo također govorili nakon krize 29. godine. E, I u budućnosti ćemo također morati imati slične rasprave koje neće biti jednostavne i morat ćemo dovesti u pitanje ono što je bio jedan od stupova izgradnje Europe ako shvatimo da jednostavno e, način djelovanja nije više moguć e, danas. Evo, to bi bilo sve. Hvala. Mislim da nam je eh, gospodin Merle omogućio da obogatimo ovu našu raspravu kroz eh, njegovo izlaganje. Eh, omogućio nam je da obogatimo raspravu koju smo već započeli izvješćem gospođe Neuhl. A mislim da ste i vi imali koristi čak i od ove prethodne rasprave. Hvala vam još jednom što ste došli, hvala vam što ste bili uz nas i računamo na vas za buduću suradnju kako bi se borili protiv svih ovih izazova koji su pred nama. Ovo je bitan problem koji je dosta kompliciran. Ovim ćemo zaključiti ovu temu i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja Europske unije. Koordinatori su odlučili da će naš odbor e, napisati izvješće o politici tržišnog natjecanja. Gospodin Ten je izvjestitelj za mišljenje, nadležni odbor je Ekon. Izvjestitelj je prisutan ovdje. I bez daljnjeg odlaganja predajem riječ izvjestitelju. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo i ja želim pozdraviti e, izvjestitelja koji je tu e, sa nama. S obzirom na vrijeme pokušat ću kratko govoriti. E, Znate da Europska komisija svake godine objavljuje godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja i koordinatori su odlučili da e, odbor za poljoprivredu nakon reforme ZPP-a e, objavi ove godine mišljenje o ovom godišnjem izvješću jer od početka zajedničkog tržišta Europska unija je oduvijek e, značajno mjesto davala poljoprivrednoj politici E, davajući naravno mogućnost e, zakonodavcu da kroz e, zajedničko poljoprivredno tržište da poseban položaj poljoprivredi. Ja bih ovdje predložio tri dodatna dijela u obliku izmjena i dopuna. Primjena prava na konkurenciju konkurenciju u periodu krize, također tržište govedine i šećera i eh, o krizu povezanu sa pitanjem koncentracije. Često mijenjam, miješamo određene teme. Pravo na tržišno natjecanje, eh, nelojalne trgovačke prakse i e, konkurenciju među poduzećima, odnosno trgovačkim društvima. I to su tri stvari koje moramo jako dobro razjasniti. Postoji još jedno izvješće koje je trenutočno u e, izradi o nelojalnim praksama. Naša kolegica Magines je radila dosta na ovom pitanju i znam da e, ćemo u prvom ili drugom mjesecu nakon predstavljanja izvješća, komisiji imati priliku e, sa tom izvjestiteljicom i radnom skupinom e, razgovarati o prijedlozima koje će dati u po tom pitanju, te da ćemo ih moći uvrstati i u ovo izvješće. 2013. godine u okviru reforme ZPP-a smo izestirali na izuzećima e, koja će biti jasnija što se tiče tržišnog natjecanja. No, međutim, e, s obzirom na e, nejasnost određenih odredbi, E, dolazimo do ograničenja primjene odredbi na terenu. Zbog toga sa Europskom komisijom radimo na pojašnjavanju ovih odredbi kako bi ih mogli primijeniti e, poljoprivrednici ili zadruge poljoprivrednika na terenu. Mislim također da se sada trebamo osvrnuti i na posebnosti poljoprivrede E, što se tiče dominantnog položaja i e, relevantnog tržišta. Danas se suočavamo sa velikom koncentracijom unaprijed u većini e, europskih zemalja. Imamo također i glavnu upravu za tržišno natjecanje koja nas često podsjeća na ovo pitanje također znamo da makropoduzeća se često udružuju, a e, poljoprivrednicima se stoga treba pružiti prilika da se i oni organiziraju e, bez dodatnih e, prijetnji ili ugrožavanja njihove djelatnosti. Također ne smijemo zaboraviti da je članak 222 E, jedinstvene e, zajedničke organizacije tržišta pokrenut e, uslijed krize u mliječnom sektoru. Tu možemo govoriti o takozvanom kriznom kartelu i Europska komisija bi trebala predložiti nove mjere za prilagodbu u sektoru mlijeka kako bi se taj sektor mogao suočiti s ovim e, izazovom e, velike krize. I na kraju e, moramo govoriti i o prehrambenom lancu, odnosno lancu opskrbe hranom koji je jako bitan za sve nas i želim da izvješće koje je odobrio parlament, dakle izvješće gospođe Megines, zaista urodi plodom da komisija i povjerenici uzmu u obzir poruku koju šalje Europski parlament. Također, e, kumulirana e, kumulirani učinak koncentracije distribucije na nacionalnoj razini s jedne strane i razvoja udruženja velikih distributera na europskoj razini s druge strane također trebaju biti e, uzeti u obzir od strane komisije i povjerenika koji je zadužen za tržišno natjecanje. E, podsjećam vas da e, imamo vrlo kratke rokove jer Odbor koji je nadležan za ovo pitanje se treba izjasniti 5.12. E, a naš e, odbor se treba izjasniti 29.11. Naš odbor treba dati samo mišljenje. E, izmjene i dopune kada budu izglasane će biti u zapravo bitno je da ovi amandmani budu usklaženi e, koordinatori će razgovarati o nekoliko izmjena i dopuna koje se trebaju uvrstiti u nacrt mišljenja nadležnog odbora e, kao i ovog našeg odbora. Hvala. Hvala. Minuta i pol za sljedeće govornike. Započnemo sa gospodinom De Castro. Hvala gospodine predsjedniče. Vrlo brzo samo želim e, naglasiti da posao koji je obavio Michel Duncan je vrlo osjetljivo pitanje i e, dobar posao. E, važno je zato što smo se s time bavili već i u izvješću Marije De Gines. Dakle, radi se o poštenoj konkurenciji. Bitno je i to da je glavni izvjestitelj za ovo gospodin Tibor Šani i on će moći uzeti u obzir posao koji se e, napravio u e, mišljenju Mišelovom mišljenju. Ja zahvaljujem Mišelu jer je to i plod rada kojeg smo zajedno obavljali. Zato zahvaljujem, želim vam dobar rad i nadam se da ćemo poslati snažnu poruku e, komisiji e, unutar našeg glavnog i općeg mišljenja. E, ova problematika je poznata. Dajem riječ gospodinu Belder, izvolite. Hvala lijepa. E, gospodine predsjedatelju, e, ovo je važna tema i zahvaljujem izvjestitelju na izvrsnom mišljenju. Mislim da e, to možemo uskladiti sa radom radne skupine. To je dio i rada radne skupine kao inicijativa koju je preuzeo e, izvjestitelj Dantan da surađuje s, s tom radnom skupinom. E, to će poboljšati produktivnost sektora. Ja sam uvjeren da ove norme o kojima ovdje raspravljamo su vezane za održivost sektora, a to je u interesu potrošača. Slažem se sa sadržajem vašeg izvješća i, i potpuno ga podupirem. Hvala lijepa. Uh, Hvala lijepa gospodine predsjedavajući i gospodinu Dantanu na ovom izvješću koje je vrlo dobro i sa najvećim dijelom se slažem. Točka četiri, e, prevladavača pozicija na tržištu. E, zanima me kako možemo objasniti taj pojam tako da e, Europskom e, njemačkom uredu za zaštitu tržišnog natjecanja možemo objasniti o čemu se radi. Mislim da je vrlo važno da radna skupina i izvješće gospođe Makines e, o praksama budu uključeni. Jedno je jasno, imamo izrazitu neravnotežu na tržištu kada se radi o poljoprivrednim zadrugama i ovdje moramo spriječiti da se dogovaraju e, cijene i e, politika rabata. E, mislim da je vrlo bitno i dalje napraviti još jedan korak dalje. Slažem se sa kolegom Dantenom da aktualni regulatorni okvir na EU nije dostatan i inicijative poljoprivrednika su premale kako bi se e, politika državnog natjecanja za poljoprivredne gospodarstva i zadruge mogla poboljšati. E, inicijative e, koje su dobrovoljne se pozdravljaju, no one nisu dovoljne jer velike skupine poljoprivrednika i važne skupine poljoprivrednika ne mogu sudjelovati u tome. Stoga bih u nekim dijelovima željela unijeti neke izmjene. Hvala. Dobro, to sve zvuči zadovoljavajuće kada slušam ovakve očetovanja i onda idemo u pravom smjeru. Helmut. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se također želim zahvaliti izvjestitelju na dosadašnjem radu. Što se tiče točaka 1 i 2 ovog dosijeja, za nas je to jako značajno. Europska unija je omogućila stvaranje politike e, slobodne e, konkurencije. Zbog toga mnogi žele proizvesti po jeftinoj cijeni i ugroziti radna mjesta i zbog toga smo došli do e, nepravedne e, konkurencije, već smrtonosne konkurencije. Proizveli smo krizu u svim našim sektorima. Znate da su e, sve te krize još uvijek u tijeku. Mislim da rješenje se može naći u ukidanju e, tržišnog natjecanja kroz uspostavljanje politike suradnje između suverenih država koje mogu obraniti nacionalnu proizvodnju i razmenivati proizvode koji su im potrebni. Hvala. Vrlo kratko, samo bih e, poduprla rad Mišela Daptana, jer e, vi ste u reformi ZPP-a zaista željeli učiniti nešto vezano za e, politiku konkurentnosti u poljoprivredi, a ovo mišljenje to dobro čini. Kao drugo, e, mislim da pišem e, mnoge dopise e, komisiji u općoj upravi za konkurenciju što se tiče sektora poljoprivrede, ali mi smo ovdje govorili upravo o okrupnjivanju u ovom sektoru. Dakle, velike kemijske kompanije se udružuju i tražila sam od komisije i opće uprave za konkurentnost da pogleda cijeli ovaj lanac opskrbe hranom i posljednje, govorili smo isto tako nešto o e, okrupnjavanju u e, mesnom sektoru. E, to je povjerenik odobrio i mislim da ćemo i dalje trebati pratiti sektor mesa u Irskoj kako bismo osigurali poštenu konkurenciju, jer mnogi naši proizvođači smatraju da to nije slučaj, zato sretno Mišel s vašim radom. Bardzo Hvala lijepa. Hvala lijepa i na tome da, da ste bilo u ovom okviru. Hvala gospodine Danten što ste tako detaljno napisali ovo izvješće jer je jako bitno da dobijemo tu poruku. Za nas je to vrlo zanimljiva tema. Moje pitanje a želim ovdje raspravljati s vama i s gospodinom Dantanom i drugima, koji je najbolji i najučinkovitiji način da povećamo e, moć pregovaranja primarnog sektora poljoprivrednika i e, onih koji se bave hortikulturom. E, to pitam zato što nekad dajemo odstupanja od e, e, nekih prava, recimo u mlječkom paketu, nedavno u članku 222. Međutim, vrlo je teško dobiti te poljoprivrednike da to koriste. Dakle, ako damo ovlasti da, se, da imamo odstupanja od zakona za konkurentnost, i zato moram reći da ne može biti da imamo e, dodatna odstupanja i izuzetke za poljoprivredni sektor jer onda će neki reći zašto ne koristite to i za naše sektore. Mislim da je to važan element koji moramo uzeti u obzir. A drugo, ako već donesemo neke zaključke u ovom izvješću, e, Mene brine da nećemo uzeti u obzir zaključke e, radne skupine za tržište poljoprivrede, zato želim to uključiti, uključiti e, taj prijedlog da uzmemo u obzir i te zaključke. I konačno pitanje za Europsku komisiju. Moje pitanje kako može biti da e, maloprodaje e, i e, sektor opskrbe imaju veću pregovaračku moć nego primarni sektor? Da li oni imaju više prava prema zakonu o konkurenciji ili je primarni sektor E, e, da privatni sektor ima prostora za to, ali ne čine to učinkovite kako bi povećali svoju pregovaračku moć. Dakle, želim vidjeti da li postoji nepravedna raspodjela u e, moći za pregovaranje unutar zakona o konkurenciji. Hvala lijepa, gospođa Flanagan. E, Mišelu treba čestitati na poslu koji je ovdje napravio. Ovdje on kaže mnoge e, dobre stvari kao i gospođa McGuinness e, prije njega. Izgleda da s jedne strane to radimo, međutim s druge strane Europska unija i Europska komisija idu u obrnutom smjeru i u ovom kontekstu konkurencija Europske unije dopušta EPP-u da kontroliraju 88% e, e, e, klanja krava i isto tako veliki postotak za, za uklanjanje iznutrica. U zajedničkoj poljoprivrednoj politici se kaže da najveći udjel za to može biti 50%. Ako želite e, pravedne e, uvjete, onda to morate zaista učiniti, a ne samo se praviti. Jesmo li zaista ozbiljni da želimo nešto učiniti u vezi s konkurentnošću? Jer e, u Irskoj postoji veliki napad na konkurentnost u posljednjim tjednima. Zašto tjednima pišemo pisma i sporazume o tome da li ćemo ovdje staviti slovo A ili B, međutim to e, samo pogoršava situaciju na terenu. Hvala lijepa, gospođa za e, odbor Agri. Ne događa se često da e, me, da, da me preplaši e, ovaj govornik koji je upravo govorio. Međutim, e, ima pravo. Međutim, ovo radi se o mišljenju, a ne o izvješću. To je jedno mišljenje koje prenosimo komisiji. A znamo da mišljenja nemaju uvijek vrijednost koja bi trebali imati. Želio bih znati što E, odbor ECON zna o britanskom e, e, o britanskom sektoru hrane. Tek sada radimo korake naprijed. međutim sada se čuje drugačija priča. Ja podržavam sve što je vezano za pojednostavljenje, to je jedna od točaka, međutim mislim da je mliječni paket e, došao tek na kraju ovoga svega. Mi već imamo poljoprivrednika, e, nudimo mu novac poreznih obveznika kako bi smanjio proizvodnju mlijeka, istovremeno taj tom poljoprivredniku kupac mlijeka e, daje e, veću cijenu kako bi proizvodio više mlijeka. Dakle, radi se o situaciji u kojoj se nalazite kada se miješate previše u tržište. Hvala. Gospodin Rok. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želio bih zahvaliti kolegi Dantonu što je radio na ovome mišljenju. Mislim da je ono za nas jako važno, da je važno za nas da damo svoje mišljenje i to će možda utjecati na situaciju u ruralnim područjima. Jer od današnjeg dana e, do danas nije bilo pravednog e, natjecanja. Vidjeli smo i u E, baltičkim e, državama i u Litvi da jedna trećina mliječnih farmi išla u stečaj. S jedne strane mi podupiremo taj sektor, međutim s obzirom da ne postoji jednaki uvjeti za sve, poljoprivredna gospodarstva propadaju i zato mislim da prihod poljoprivrednika e, se mora e, sastojati od cijene i plaćanja, a postoji velika razlika u vezi s time u različitim državama članicama. Poljoprivrednicima je vrlo teško učinkovito konkurirati jedni drugima i zato bi trebali osigurati E, pošteni e, lanac opskrbe i lanac plaćanja i tako će naši poljoprivrednici biti e, konkurentni. Hvala lijepa izvjestitelju i odboru Ekon koji naravno poznaju probleme o kojima se rade. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, Jako me zanimalo čuti sva mišljenja, ne samo kao zamjenski član ovoga odbora, već i kao izvjestitelj vjezano vezano za ovu temu u odboru Ekon. E, želio bih umiriti mojeg irskog kolegu. Ove godine e, ćemo zajedno e, čuti e, prigovore Irske, jer ja sam ih već, jer sam čuo te primjedbe, nadam se da ćete mi ih objasniti u više detalja. Na kraju svega, moj je zadatak ta, mišlj, ta sva mišljenja skupiti u jedan jedinstveni dokument. I zato mi je drago što odbor za poljoprivredu i gospodin Dantan E, uložio toliko energije i napora kako bi nam dao ovakvu dobru sliku situacije. Isto tako cijenim ravnotežu koju je postigao i detaljne e, komentare koje je s nama podijelio. Dvije stvari. S jedne strane želim osigurati da ovo izvješće prepozna da poljoprivredu ne možemo miješati sa e, nikakvim drugim sektorom. Ovdje govorimo o biologiji, govorimo o sigurnosti potrošača i sva ta područja su važnija od e, abstraktne filozofije konkurentnosti. E, druga stvar koju želim reći, zato bih preporučio da ovaj odbor to uzme u obzir, jest da ove godine su podijeljene Nobelove e, nagrade u e, ekonomiji i dva znanstvenika su dobila Nobelovu nagradu jer su radili pojedinačno i zajednički i onda su shvatili da je suradnja mnogo bolja za gospodarstvo nego natjecanje. Mislim da je to stav koji se mora odraziti u ovom mišljenju, sada kada znamo ko je dobio Nobelovu nagradu. Hvala. Dobro, da je to bilo tako. Zahvaljujemo e, kolege. E, komisije, Paul Čišar. Želite li nešto reći? Ukratko. Da, hvala gospodine predsjedatelju, dragi e, članovi odbora. Opet e, vam zahvaljujem što ste nas e, pozivali da izvješćujemo o našem radu, radu opće uprave za tržišno natjecanje. Mogu vas samo poticati i zamoliti da nastaviti s ovim dijalogom. Bilo da je to formalno ili neformalno. E, od danas ste potakli jako važna pitanja koja nisu samo važna za vas, nego definitivno i za nas. Mnogo onoga što je rekao gospodin Dantan i e, komentari koje smo nakon njega čuli su nešto s čime se slažemo. Mi, mi se i sami pitamo u svakom slučaju kako možemo povećati pregovaračku moć e, poljoprivrednika u e, Europskoj uniji. Mislim da je mladi gospodin postavio isto pitanje. Mislim da se naša mišljenja uopće ne razlikuju vezano za ovo pitanje. 2013. godine Reforma je već e, napravila jedan veliki korak e, prema e, jednoj vrsti odstupanja od pravila natjecanja koji koriste poljoprivrednom sektoru i poljoprivrednicima. Dakle, izuzeci od pravila natjecanja daju poticaje poljoprivrednicima da surađuju jedni s drugima, kao što je gospodin Sanji rekao. Mi znamo kao rezultat mliječnog paketa da e, jednostavno uklanjanje pravila natjecanja i e, dopuštanje određenih sporazuma ne pomaže poljoprivrednicima, a definitivno ne zadovoljava mnoge od ciljeva ZPP-a. A dugoročno to ne koristi poljoprivrednicima. I zato je pitanje koje vrste izuzetaka bi trebali primijeniti na poljoprivrednike. Mogu samo e, ponoviti da dobri koreci e, po našem mišljenju su već učinjeni 2013. godine u nekim sektorima gdje poljoprivrednici mogu biti izuzeti od općih pravila natjecanja ako su njihove suradnje e, mnogo značajnije, ako rade mnogo više nego e, dogovore cijene, ako planiraju proizvodnju zajedno ili se uključuju u mnoge druge aktivnosti. Ja bih e, rado razradio ova pitanja, međutim, možda bih samo nešto rekao o nedavnim spajanjima određenih klaonica u Irskoj E, koje je komisija odobrila prije e, par dana. Mi smo pozorno sagledali situaciju u posljednjih šest mjeseci i želim naglasiti da kada poljoprivrednici stvaraju zadruge i kada se te zadruge spajaju, Opća uprava za natjecanje i komisija je prihvatila mnogo veće razine okrupnjavanja nego što se radi Eh, ovdje u Irskoj eh, s ovim klaonicama. Dakle, definitivno pravedno igramo u toj igri i niti eksplicitno niti implicitno ne otežavamo život eh, poljoprivrednicima nego što činimo drugim industrijama. Mislim da tu igramo pošteno. Onda imali smo jednu primjedbu vrlo mudru razlika između nepravednih e, e, praksi trgovine i pravila natjecanja. Imajte na umu da možete imati dobro ili loše natjecanje, ali istovremeno možete imati i nepravedne e, tržišne prakse mi ne štitimo e, nepravedne prakse e, trgovanja kao neplaćanje računa poljoprivrednicima ili kasnije plaćanje ili mijenjanje uvjeta ugovora za poljoprivrednike. To je jasno. Mi mislimo da na tržištima učinkovito natjecanje zapravo služi dugoročnom interesu e, ZPP-a uključujući i interesima e, poljoprivrednicima jer e, održivo i učinkovita e, poljoprivreda se ne može održati ukoliko se to potpuno odmakne iz sektora. I zato bih molio da razmotrite ako tražite danja odstupanja od e, pravila natjecanja u poljoprivrednom sektoru koji jest poseban sektor, ta odstupanja ne bi smjela biti jednostavna odstupanja koja će poticati poljoprivrednike da se dogovore oko cijena, nego bi to trebalo biti nešto što e, potiče značajnu suradnju, između, e, međusobnu suradnju i onda će svi biti zadovoljni e, za dugoročni, za dugoročnu korist tog sektora. Hvala vam lijepa i otvoren sam za sva vaše pitanje. Dziękuję. Nam zależy na uwzględnieniu specyfiki. Hvala lijepa. Dakle, ovdje se radi o posebnostima poljoprivrednog područja, posebice kada je u pitanju tržišno natjecanje. Zanimljivo je bilo ono što ste rekli da čekamo pravna tumačenja. Gospodin, gospođa Žorten. Hvala, gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti svim kolegama koje su se izjasnile i možda će uz ovo što su oni rekli e, se shvatiti da nisam ja jedini koji govori o ovim pitanjima jer znam da su to stvari koje se ne dopadaju komisiji, ali evo vidite da, sam, da su me podržali i drugi. E, vrlo rado bih e, razmijenio mišljenje sa Markom, jer ja nisam blizu predsjednika Tax Force-a, pa eto možda bismo mogli razmijeniti mišljenja kasnije zajedno ako se ovi prijedlozi ne dopadaju britanskom zakonodavcu, pa eto nek zna da neće nas još dugo morati trpiti, ali e, znate da moramo do tada e, surađivati. A glede glavne uprave za tržišno natjecanje, mi ne želimo stvoriti e, poljoprivredne kartele. ne želimo stvarati nezakonite kartele e, ili zakonite kartele poljoprivrednih proizvođača. Mi želimo jedno jasno tržište, tržište na kojem svi imaju svoje mjesto i tržište kojim se ne obogaćuju jedni, a osiromašuju drugi. A nažalost, ovi koji se osiromašuju skoro uvijek su mali poljoprivrednici. Hvala. Amandmane možete predati do 18. listopada. Gospodine Flanagan, mislim da možete direktno postaviti pitanje komisiji jer nemamo puno vremena. Da li vam to odgovara? U redu. Gospodine Dantan, da, s obzirom na vremenske rokove i ja bih zamolio kolege da mi upute amandmane ako su napisani na engleskom jeziku u isto vrijeme kada ih šalju tajništvu. Jer što prije obavimo ovaj posao, što prije predamo dokument odboru Ekon, to će biti bolje. Hvala. Dragi kolege, od 15 do 16 sati imamo zajednički sastanak odbora Agri-NV Envi Radi se o razmjeni mišljenja sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu o svjetskom danju, danu hrane. Ovaj sastanak će se održati u prostoriji 2 kve 2 dakle između 3 i 4 sata. Molim vas da budete prisutni jer e, ne bi bilo dobro da predstavnici odbora za poljoprivredu ne budu prisutni na ovom zajedničkom sastanku. Dakle, to je zajednički sastanak odbora Agri NV 9 u prostoriji 2Q2, a nakon toga se vraćamo u ovu prostoriju i nastavljamo sastanak u 4.15. Dakle, toliko za sada. E, sastanak je završen. Prelazimo na sastanak koordinatora. Hvala svima. Hvala gospodinu Antenu i e, ispričavam se gospodinu